start Dragi kolege, polako možemo započeti, nemamo previše vremena na raspolaganju. Pozdravila bih sve koji su prisutni i prije prešla na prvu točku usvajanja dnevnog reda. Dnevni red je svima proslijeđen u srijedu u svojoj konačnoj verziji. Danas bih vam samo rekla da prije sesije koja započinje u 10 sati sa nacionalnim parlamentima, pokušat ćemo se pozabaviti sa dvije točke dnevnog reda koje su izvješće Atondo, e-demokracija i moje mišljenje o europskom sistemu osiguranja depozita. Također bih vas obavijestila da veleposlanik Javorčik iz slovačkog predsjedništva je neočekivano na trijalogu, tako da će doći malo ranije i ukoliko postoji šansa da počnemo ranije sa našim međuparlamentarnim sastankom i damo riječ poslovniku tada bih to učinila prije 10 sati kada on dođe, pa ako ćemo imati dovoljan broj prisutnih zastupnika, zamolit ćemo ga da nam se obrati već i prije 10. Ukoliko nema prigovora na dnevni red, niti zahtjeva za nekakve izmjene, smatram ga usvojenim. uz komentare koje sam iznijela. Točka 2. Obavijesti predsjedništva. Samo bih vas kratko obavijestila da sam sudjelovala u na plenarnom sastanku Kozaka u Bratislavi 13. i 15. do 15. 11. imali smo dvije glavne teme koje smo raspravljali. Prva uloga nacionalnih parlamenta u donošenju odluka u Europskoj uniji, a druga TTIP. Detaljno izvješće ćete dobiti kada ga pripremimo, tako da sada ne bih niti ulazila u detalje i odvala vrijeme za informacije o tome. Kao i obično, rasprava je bila vrlo komplicirana, I kao odbor AFKO mislim da bismo pokušali što je više mostova moguće izgraditi sa nacionalnim parlamentima za bližu međusobnu suradnju, no moj načelni osjećaj je da nacionalni parlamenti i dalje uviđaju potencijal za svoju ulogu u europskom donošenju odluka te mogu reći da na europskoj razini zapravo ne raspravljaju uopće odnose sa institucijama na nacionalnoj razini, osobito vladama, tako da je taj izazov pronalaženja jednog zajedničkog jezika o tome koja je ustavna uloga svake razine parlamentarnih institucija je nešto što je kod nas u ovoj europskoj raspravi poprilično otvoreno pitanje. Sljedeći sastanak Kozaka pod malteškim predsjedništvom držat će se u Lavaleti 22. 23. siječnja sljedeće godine, te samo za predsjednike odbora, a nakon toga u svibnju 28. do 30. za plenarni sastanak Kozaka. Zamolila bih vas da pokušate uvjeriti kolege na klubovima da bi predstavnici trebali sudjelovati na ovim sastancima jer se radi o iznimno važnoj i moguće vrlo utjecajnoj platformi za rasprave s nacionalnim parlamentima. Prošli sastanak u Bratislavi, mogu vam reći da sam onda bila prisutna kao predsjednica AFKA, po definiciji samoj sam potpredsjednica izaslanstva parlamenta u Bratislavu i samo jedan kolega bio ondje uz ja, Markus Precel, iz ENF-a. Tako da je to bio sastav našeg predstavništva parlamentarnog na sastanku Kosaka. Treća točka dnevnog reda je preporuke koordinatora kojih danas nemam. Sljedeći tjedan održat ćemo sastanak 5.12. Pa bih odmah prešla na sljedeću točku. Ramon Hauregi, e-demokracija u Europskoj uniji, potencijali i izazovi. Za početak najprije riječ dajem Ramonu. Hvala vam predsjedateljice. Dobro jutro svima. Kao što se sjećate, izvješće o e-demokraciji pokušao uspostaviti određene preporuke za taj odnos demokracije, tehnologije. Tako da ću samo malo ovdje postaviti kontekst naše rasprave. Demokracija, osobito u Europi, trenutno pati od cijelog niza napada u smislu razočaranja građana, e, donošenja političkih odluka na razini agencija, nezadovoljstva sa ekonomskom recesijom među građanima, razočaranje u političke institucije i u tom kontekstu jednog iskrenog promišljanja i refleksije s predstavnici javnosti i stranaka zapravo pokušavaju istražiti mehanizme koje bi računalna tehnologija ICT u našem novom informacijskom društvu mogla ponuditi. I to kako bi se poboljšala demokracija. To je dakle kontekst tema rasprave. Neću ponavljati tekst samog izvješća, odnosno mišljenja, samo ću podsjetiti da tijekom proteklih dana, nakon što je prošao rok za podnošenje amandmana, zaprimili smo oko 230 amandmana iz klubova zastupnika. Ja sam ih naravno sve razmotrio, vrlo su zanimljivi i nadopunjavaju lijepo tekst. te nude određene pristupe temama kojima se moramo pozabaviti. Sada radim na sastavljanju kompromisnih rješenja za velik broj stavaka, no mislim da bi bolje bilo, ukoliko je moguće, uživo čuti predstavnike pojedinih klubova kako bi nam oni sami mogli reći, ispričati što misle pod svojim amandmanima gdje smjeraju. I ukoliko moguće, nakon toga reagirao bih na komentare svih predstavnika klubova koji bi mogli sada objasniti svoje amandmane. Mislim da je savršeno logično da tako i učinimo, tako da bih započela sa EPP-om. U ime Kristijana Dan Prede, e, George Sheflin će uzeti riječ. Hvala vam predsjednice, zahvaljujem isto tako je Ramona Hauregiju na svom trudu uloženom u ovaj dosije. Gospodin Preda mora glasati na odboru za vanjske poslove pa me zamolio da pročitam njegovu izjavu o e-demokraciji, potencijalima i izazovima. Kao što je objavljeno tijekom protekle razmjene stajališta, gospodin Preda je podnio 16 amandmana, drugi kolege iz e a McAllister, Gombus, Grip također su predložili ravnotežene i korisne amandmane koje mogu razjasniti i nadopuniti ono što je izneseno u već vrlo kvalitetnom početnom izvješću kolege Tonda. Razmatrajući ovih 230 amandmana, gospodin Preda bi želi naglasiti potrebu da ostanemo usredotočeni na samu temu izvješća. Po njemu to znači da ozbiljno razmotrimo kako poboljšati postupke u EU i državama članicama što se tiče provedbe e-demokracije. Kao što je već izjavio, u ovom kontekstu nema odviše smisla previše detaljizirati pitanja spominjući kontekst europskih politika koje bi mogle ili ne moraju e, objasniti razloge razočaranja građana u politiku. Glavni cilj pružanja podrške ovome je načelno govoreći vidjeti kako poboljšati stvari i iskoristiti potencijal e-demokracije. Gospodin Kreda je, Preda je također objasnio da se mnogi amandmani bave pitanjima open data, blockchain, podacima, neutralnosti interneta i tu ima određene zadrške što se tiče pojedinih stavaka primjerice neutralnosti interneta, Europski parlament je već zauzeo svoj stav i iako je istina da otvoren, pošten, svima pristupačan internet je vrlo važan za demokraciju, ako idemo korak dalje od toga, uđemo u tehnička pitanja, time ćemo samo razvodniti svoju konačnu poruku. Dakle, rezolucija u obliku popisa božičnih želja zapravo neće dati jasne poruke o e-demokraciji. Što se e-glasanja tiče, Važno je biti dosljedan e, sa onim što je parlament već odlučio, prije svega tijekom revizije izbornog zakona Europske unije, gdje smo potaknuli države članice da omoguće elektronsko internetsko glasanje ukoliko se poduzmu nužne sigurnosne mjere da se spriječi bilo kakva prijevara koristeći ta sredstva. Što se internetskog i elektronskog glasanja tiče, parlament je inzistirao na temelju nacrta vijeća da postoje zadovoljavajuće mjere kojima se možemo pobrinuti da postoji pouzdanost rezultata tajnost glasanja i zaštita podataka. Mm, gospodin Preda načelno podržavao metodu glasanja, ali nije niz daleka sigurno da su takvi uvjeti zadovoljeni za samo e-glasanje, ali to je važno dodatno sredstvo da se pobrinimo da glasa, glasači sudjeluju i da se zajamče naravno e, taj novitost njihova glasanja, ali i da jasno vidimo koja se načela moraju poštivati kao što se iznosi u 19. amandmanu. Gospodin Preda smatra da nije realno očekivati od Europske komisije prijedlog s mogućim modelima za online glasanje do kraja 2017. Predlaže u svom amandmanu 194. alternativu koja odražava i zaključke jednih od, jedne od studija koje je AFKO naručio jer najprije bismo trebali doznati kakav je stav građana naspram glasanje prije nego što e, punom brzinom se počnemo time baviti. Amandman je zvjestitelja vrlo zanimljiv, odnosno postoji vrlo zanimljiv za man o e-građanstvu, amandman 182 i neki također amandmani o digitalnom identitetu koje bi pomno trebala razmotriti e, političke opcije. Gospodin Preda također smatra da što se tiče predloga nekih talijanskih kolega, što se tiče mogućeg sastavljanja europske povelje internetskih prava, da iako je dobro da naš odbor predvodi i bude hrabar u tom procesu, da bismo također trebali biti realni imajući na umu predvidljive poteškoće sastavljanja takve povalje i pitanja nadležnosti vezano uz pitanje digitalnog identiteta na razini Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepo, Ramon. Ne mislim da imamo prisutnog jednog drugog govornika, ne znam da li je tu još netko tko će u ime svojih klubova zastupnika govoriti, u ime zelenih, odnosno svoje ime, Max Anderson, izvjestitelj u Sijeni. Hvala vam. Istaknuo bih samo neke od najvažnijih stvari za koje smo mi uložili amandmane. Prije svega, do 2017. nema šanse da dobijemo prijedlog za e-glasanje i odnosno svim zemljama članicama do 2019. To je nešto što je jednostavno nemoguće. Tako da smo uložili amandman kako bi se revidirao taj prijedlog. Što se e glasanje tiče, smatram da postoje dva različita pristupa o čemu smo raspravljali u mom klubu. S jedne strane imamo potencijalne prednosti, klub koji to zagovara, a s druge strane potencijalne probleme i oni koji zagovaraju to. Te dvije stvari je potrebno uravnotežiti, odvagnuti ja se zalažem za malo oprezniji pristup e-glasanje jer postoje znatni rizici koje samo e-glasanje sadrži. Primjerice, mogućnost hakiranja, osobito s obzirom na trenutnu razinu sigurnosti gdje pojedine države koje imaju visoku razinu tehnoloških sposobnosti, a spremne su voljne uplitati se u izbore drugih zemalja. Tako da se tu otvara jedna opasnost vezano uz e-glasanje i takav sistem doista treba biti siguran. Nisu svi sistemi sigurni, postoji opasnost da se prilagodi neki sistem koji nije potpuno siguran u nadi da će prednosti e-glasanja nadjačati rizike. A to je znatan problem kod e-glasanja. I tu smatram da bismo trebali zauzeti oprezan pristup. Već postoje određeni parlamenti koji u svom izbornom zakonu takav pristup zagovaraju i mislim da bismo mi trebali e, dalje razraditi takav pristup u ovom izvješću. Također, Imamo tu i neke druge stvari, primjerice amandman 150. Ja pokušamo ih pročitati sve amandmane kada sam ovo pročitao rekao sam wow, sjajan amandman. A tada mislimo da sam ja njegov autor. Što je uvijek lijepo kad vam se tako što dogodi na se bavi korištenjem open source otvorenih izvora, otvorenih standarda u javnoj upravi i to doista i pripada u ovo izvješće. Ukoliko želimo dobro funkcionalnu e-demokraciju, potrebni su nam računalni sistemi koji mogu komunicirati s građanima. Potrebni su nam sistemi koji omogućavaju građanima da koriste svoje obična računala kako bi komunicirali s vladom. I kada vlada na internetu objavljuju informacije, građani moraju imati mogućnost pristupiti pročitati ih. I zbog toga moramo raditi na otvorenim standardima, jer oni su jednostavna stvar demokracije, također dobra praksa arhiviranja, jer morate imati mogućnost pristupu starim dokumentima ne možemo uvesti praksu da kad god dođe do nekakvog ažuriranja updata operativnih programa da javne institucije zapravo nemaju više pristup starim dokumentima. Zbog toga su ti otvoreni standardi jednostavno stvar demokracije. Open source, otvoreni izvori koje bi kad kada trebalo koristiti, ne uvijek, samo kada je to korisna stvar, to je još jedno pitanje javne učinkovitosti. Jeftinije je i postoji znatna prednost u tome da open source treba i otvorene standarde koristiti. To su moja dva osnovna amandmana, također imamo i cijeli niz drugih praktičnih amandmana primjerice o mogućnosti kontroliranja, lobiranja, čime se mi u zelenima uvijek bavimo i niz drugih amandmana. Možete ih pročitati sami. Hvala. Thank you very much. In the meantime... Hvala lijepo. Među vremenu se nitko drugi nije pojavio. Niti imamo zahtjeva za javljanjem. Ramon, Hvala, lijepo vam zahvaljujem. Samo ukratko s moje strane. Zabilježio sam pet, šest glavnih tema na koje bismo se u svojoj raspravi trebali usredotočiti. I to bih želio učiniti na nadolazećem sastanku izvjestitelja u Sijeni. Pokušat ću pripremiti dobar program kako bismo napravili nacrt dokumenta koji bi mogao predstavljati konsenzus. Prije svega, ono što je rekao kolega Šeplin, koje amandmane EPP podnosi putem gospodina Prede, gospodina McAllistera, smatram ih razumnima. Gospodin Prede uvijek inzistirao na tome da budemo oprezni po pitanju e, dijagnosticiranja naše demokratske krize. To smatram da je važno. Također da ne pretjeramo što se tiče vjerodostojnosti sistema. I ja sam pobornik zamisli gospodina Prede A što se rasprave tiče, možda dođe do određenog sukoba s pojedinim amandmanima gospodina Kastalda Nolfija što se tiče eh, direktne demokracije. je ta rasprava uvijek može dovesti do zahtjeva pojedinih klubova, osobito u proteklo vrijeme, da se demokracija poboljša koristeći sve više referendume, ono što zovemo izravnom demokracijom. Po meni to ne bi trebao biti alternativni sistem reprezentativne demokraciji. Vjerujem da su naša iskustva iz proteklih godina pokazala da takozvana izravna demokracija nije bolji sistem od reprezentativne demokracije. Baš naprotiv smatram da reprezentativna demokracija bolje, je bolji odraz demokracije, što naravno ne znači da kad kada ne možemo upotrebiti referendume svako toliko, no ponove bih da se čini da nam iskustvo pokazuje da načelno Referendumi daju jednostavna simplistička rješenja složenih problema. I to nije najbolji način da se dobije uvid u stav građana. No naravno o tome možemo raspravljati i bio bih oprezniji, malo bih opreznije pristupao toj raspravi. Također imamo pitanja gospodina Andersona koja su važna i namjeravamo prihvatiti taj prijedlog o open source besplatnom softveru kako građani ne bi ovisili o određenim tehnologijama, softverskim rješenjima. Te kako bi pristup tehnološkim alatima bio potpuno otvoren i besplatan. Ne mislim da je to bilo do sada u izvješću, ali svakako ćemo prihvatiti taj prijedlog. Postoji cijeli niz amandmana, primjerice što se tiče inicijative europskih građana. Nami ponavljamo sve stvari koje smo već rekli na ovom odboru vezano nužnosti poboljšama, poboljšanja sistema ove inicijative, no mislim da je trenutno to van obuhvata ovog izvješća, jer te stvari smo već sve izrekli u izvješću koje je sam gospodin Šaplin sastavio i ovaj odbor usvojio vezno uz poboljšanje sistema inicijative europskih građana. Veliku raspravu ćemo povesti oko toga trebamo li tražiti regulirani internet ili ne. I postoji cijeli niz amandmana koji inzistiraju na tome da se da je internet potrebno regulirati. A ta rasprava nije toliko abstraktna, već se radi o pitanju kojim se doista moramo pozabaviti i vidjeti da li je to nešto što je moguće i da li je politički to dobra zamisao ili nije. Tu ćemo imati više prijedloga, tako da će izvješće raziti i taj sukob između prava pojedinaca, mogućnost obrane od kleveta i slično. Gospođa Breso je već počela sa nekim inicijativama kako bi se poboljšao taj sistem da kroz korištenje ICT tehnologije da se to poprati i zaštitom prava pojedinaca, pravom na brisanje podataka, individualnom zaštitom. I tu zapravo govorimo o jednom internetu koji kao što znamo stvara znatne sukobe kroz određene poluistine koje postaju takozvane istine jednostavno kroz upotrebu interneta. Kako dakle zaštititi prava pojedinaca? To je još nešto što moramo uključiti u izvješće. Postoje različiti eh, načini na koje je rečeno to da moramo pozbaviti se pitanjem monopola većinskog mišljenja kada ga sektorski lobisti izražavaju putem interneta. Organizacije, dakle, koje se čini da državaju većinsko stajalište građana i to je nešto sa čime se susrećemo svaki dan. Svaki dan dobivamo, zaprimamo tisuće i tisuće predstavki koje navodno predstavljaju građane, ali mnogi su možda računalno strojno stvoreni jednostavno nam šalju imena građana koja su za to stajalište i predlažu da glasamo za ovo ili ono. Dakle, u ovom izvješću moramo istaknuti tu opasnost da pojedine organizacije koje koriste ICT alate mogu prenositi jedno mišljenje koje objektivno govoreći nije mišljenje građana, već e, sovrsna tehnička, tehnička akumulacija stavova određenog manjeg broja građana. Također, to imamo i zahtjev vezano uz prijedlog za pravo pristupa internetu kao jedno od temeljnih prava. Italijani na tome rade i u svom parlamentu usvojili su svojvrstnu povelju o pravu pristupu internetu i ja smatram da tu zamisla moramo također uključiti u naš rad. Ako to već nije temeljno pravo, svakako će postati i s obzirom da ovo izvješće za sada samo predlaže neke zamisli, vjerojatno ćemo morati pozabaviti se i ovom temom. Za kraj, kao što sam rekao, moja namjera da sa izvjestiteljima u sjeni izradim kompromisne amandmane, da odrazimo stajališta sviju i kada započnemo raditi na nacrtu, održat ćemo sastanak i nadam se da ćemo u siječnju moći podnijeti ovo izvješće na glasanje, što će biti vjerojatno od velikog interesa parlamentu. Hvala Ramon, da, želim sam još reći da planiramo glasat na sastanku u siječnju, 30. 31. siječnja. Tako da ćeš u međuvremenu trebati organizirati te sastanke sa izvjestiteljima u sjeni, izraditi kompromise i kao što znate tajništvo je na raspolaganju i nadamo se da ćemo krajem siječnja o tome glasati i pridružujem se vašoj nadi da će se raditi o kvalitetnom, zanimljivom izvješću. Ako nemamo izvješća komentara više o tome, prešli bih na sljedeće, točku petu, dnevnog reda mišljenje odbora AFKO o europskom sistemu osiguranja depozita zašto sam ja izvjestiteljica i također bih vas obavijestila da se čini da je AFKO jedini odbor koji daje svoje mišljenje dakle radi se na dovršetku rada na strukturama bankovne unije trećem stupu bankovne unije koji, kao što znate, cilja na razbijanje te veze država i banaka pokušavajući spriječiti situaciju u kojoj državljani građani plaćaju za pogreške i gubitke banaka. Dakle, radi se o vrlo važnom elementu u dovršetku cijele strukture. Suočavamo se sa poprilično teškom situacijom na ekonu. Ovo izvješće je na njihovom dnevnom redu već neko vrijeme u raznim oblicima i kao radni dokument, pa ne možemo isključiti mogućnost da će doći do daljnjih kašnjenja konačnog glasanja na ekonu. Međutim, mi planiramo biti spremni do kraja siječnja s našim mišljenjem, jer kao što znate, mi dajemo mišljenje ne na tekst odbora ekon, već na mišljenje na tekst Europske komisije. I obavijestila bih vas ovdje još da bismo inzistirala bih na tome da što se amandmana tiče, da bismo se trebali usredotočiti na ono što su nadležnosti odbora AFKO, što obično povećava mogućnost e, usvajanja naših amandmana na glavnom odboru. Predlažem dakle da se komentari u našem mišljenju usredotoče na tri teme ili čak tri načela – koja su nama važna kada kao AFKO bavimo se institucionalnom arhitekturom Europske unije, a to je pravna sigurnost, odgovornost i pošteno jednako ponašanje prema svim državama članicama. Što se pravne sigurnosti tiče, predlažem da se uvede jedan dodatni element vezan uz situaciju gdje dolazi do nemogućnosti Eh, ili nacionalnih programa osiguranja depozita koje su se pridružile europskom sistemu osiguranja depozita, ali u situaciji gdje on ne uspije ispuniti sve postojeće obveze. I prema trenutnom prijedlogu komisije jedini postupak koji se tada usvaja u slučaju takvog dakle neuspjeha nacionalnog sistema u okviru europskog sistema jest isključivanje tog nacionalnog sistema iz pokrivenosti kroz ERIS. I činilo mi se da je čudno da je to jedina reakcija, da jedina mogućnost isključivanje nacionalnog sistema iz Edisa. Tu ne vidim dovoljnu razinu proporcionalnosti i predlažem nešto što bi sistem učinilo predvidljivim, proporcionalnim i ovdje bih uvela jedan postupak koji bi prethodio isključenju, a to je postupak sankcija, pod time misleći na mogućnost da prije isključivanja nacionalnih sistema, da se prije svega razmotri mogućnost financijskih novčanih kazni, i to je ono što sam ovdje unijela i predlažem da se o puno moći Europsku komisiju da delegirane akte podnese koje bi same modalitete primjene takvog sistema sankcija omogućile. Što se poštenog ponašanja i odnosa prema svim državama članicama tiče, tu spominjem jednu situaciju gdje zemlje van eurozone pristupaju sistemu. U izvornom predlogu komisije tu imamo postupno e, ukidanje, odnosno postupak u kojem zemlje napuštaju sistem EDIS i gdje je predviđen sistem za transfer na nacionalnu razinu korištenja prikupljenih resursa. I time se dakle vraćaju nazad na fond za osiguranje depozita u trenutku kada zemlja napušta bankovnu uniju. Da u samom postupku komisijinom ne spominje se kako organizirati pristupanje ulazak zemalja u sistem EDIS i fond korištenje fonda za osiguranje depozita. Zbog toga predlažem upravo rješenje toga, dakle postupno uključivanje u sistem koji će na svoj vrstni način zrcaliti sistem postupnog napuštanja sistema. Što se odgovornosti trećeg načela tiče, koje se meni činilo da bi trebalo biti jedna od triju tema. Ono što predlažem je da komisija, Europskom, Europski parlament obavijesti kada određeni član Edisa dobije mogućnost derogacije izuzeća koju mora ispoštovati kako bi izgradio zadovoljavajuću razinu resursa. Mi smo u potpunosti isključeni iz informiranja o tom postupku, tako da ja predlažem da se i to uvede. Još dva sasvim tehnička amandmana što se tiče protoka informacija između tijela za rezoluciju i tijela nadležnih za sistem jamstva osiguranja depozita oni bi trebali biti ovlašteni da sklope memorandume razumijevanju o razmjeni informacija zajedno sa Središnjom bankom, Jedinstvenim sanacijskim odborom i nacionalnim nadzornim i sanacijskim tijelima. Dakle, oni koji provode sam sistem osiguranja depozita također bi trebali biti uključeni u taj proces. Drugi tehnički amandman tiče se pružanja prava središnjoj banci, ne samo Europskoj komisiji, da zatraži da predsjednik odbora sazove izvanredni sastanak, jer se radimo radi o komisiji koja ima pravo na tako nešto, a ne, središnja, a ne i središnja banka, pa sam i to predložilo. Eto, završila bih tu svoj uvod i obavijestila vas još da je rok za podnošenje amandmana 7.12. u 18 sati i predlažemo da se glasa 30. siječnja. Tako da smo unutar okvira koje je odbor Ekon zadao. Eto, tu bih završila svoj uvod. We, we are facing the challenge <laughs> Uh, sada je pred nama određeni izazov same Mercedes prisutna ovdje koja bi o tome govorila, nitko drugi, no već je s nama veleposlanik Ček. Već sam vam rekla da će on sa zadovoljstvom nam se obratiti, a to može učiniti samo prije 10 sati, pa budem sada nakratko prekinula ovu temu. Mislim da su tu s nama već neki kolege iz nacionalnih parlamenta. Dobrodošli. So with this, I, I don't know, maybe I just start Službeno ćemo otvoriti sastanak e, malo kasnije kako ne bismo trošili e, veleposlanikovo vrijeme. Sve se prenosi preko interneta, samo da znate, pa ćemo vam i dalje na taj način biti na raspolaganju, a sada ćemo vam dati riječ.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 I kao prvo, dopustite da se ispričam zbog ovih iznenadnih promjena u dnevnom redu, no evo, pred kraj smo našeg predsjedništva, imamo mnogo toga što se događa u posljednji trenutak, imamo trijalog u odboru Libe i da toga moram biti u odboru Libe u 10 sati. Hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak i dali mogućnost da govorim u ime slovačkog predsjedništva i to na ovom međuparlamentarnom sastanku odbora AFKA. AFKO. E, to je ujedno način kako možemo pobojačati suradnju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Dopustite također da kažem koliko je naše predsjedništvo ocijenilo i cijeni suradnju s vama i odborom AFKO i mogu samo reći da je suradnja uistinu vrlo dobra, vrlo plodna i, i sudjelovao sam već na nekoliko sastanaka, također i kolegom ovdje u, Rujnu, na ovom odboru, ali imali smo također i sastanak u Bratislavi početkom studenog. Stoga hvala vam na svemu. Nekoliko riječi o našem predsjedništvu, općenito. Predsjedništvo još nije, naše predsjedavanje EU unijom još nije završilo, ostalo je još puno toga što moramo napraviti u posljednjih tjedana našeg predsjedavanja EU. unijom, stoga pokušavamo u ovim posljednjim danima na, e, sve kako bismo postigli ciljeve koje smo zacitali na početku predsjedavanja. Nekoliko riječi općenito za situaciju. Moram reći da je naše predsjedništvo također bilo um, na zazetano sastankom u Bratislavi koji je održan sredinom rujna. I glavna poruka, glavni cilj je bio kako vratiti Europsku uniju na pravi put nakon Brexita i referendum Ujedinjenoj kraljevini. Također tu imamo i rodme iz Bratislave i on je vrlo usmjeren, fokusiran na ciljeve koji su važni, koji se mogu postići i koji su relevantne za naše građane. Mi smo se pokušali i pokušamo i nadalje koncentrirati na pozitivne e, točke dnevnog reda. E, potom nekoliko riječi riječi o konkretnim elementima, primjerice provedbom um, određenih propisa vezano za e, službe za europske granice. Dakle, puno toga je napravljeno i do kraja godine ćemo ćemo poduzeti dodatne mjere, tako da možemo reći to nije samo mrtva riječ na papiru, nego je također nešto što je zaživjelo. Nadalje, ratifikacija sporazuma iz Pariza. Europska unija jedna je od stranaka e, koja je omogućila da se održi sastanak stranaka u Omarakešu. To je politika koja je vrlo važna za sva nas, za Europsku uniju, potom e, CITA, to je vrlo smo vrlo zahtjevne e, pregovore, ali CITA je sada u postupku u parlamentu, međutim puno toga je napravljeno i još nešto konkretno što smo jučer postigli, e, dakle postigli smo vrlo važan dogovor u vijeću. Dakle, sve su to mali koraci mali dječje jedne velike slakalice, jedne velike slike. I kada razgovarate sa gospođom Georgijevom, um, vidjet ćete da je tu smo imali vrlo dobru plodnu raspravu vezano za e, proračun za 2017. godinu, višegodišnji financijski okvir. Dakle, kada govorimo o afk o ovom odboru i temama, moram reći da imamo vrlo važan, da smo imali dobre rasprave, rasprave također reforme izbornog prava Europske unije, no o tome ću govoriti kasnije nešto detaljnije. E, također s također pravo Europskog parlamenta na istragu te također prijedlog Evropske komisije o međuinstitucijskom dogovoru o transparentnosti. Dakle, to su sve dosije o kojima smo imali vrlo korisne sastanke. Dakle, ako se vratim na ova konkretna pitanja, kao prvo je europsko izborno pravo. E, dakle, Europsko vijeće dijeli ciljem drugih institucija Europske unije i ne, dakle, europski izbori, to je vrlo velik izazov, e, ovo, ovo pitanje je velike izazov. No, e, što se tiče samog prijedloga, E, mi smo pokušali sagledati razne elemente prijedloga koji je dao Europski parlament i iskreno mm, pokušali smo biti vrlo otvoreni kada je riječ o pojedinim elementima prijedloga. E, međutim, bit će teško postići jednoglasnosti e, od svih zemalja članica Europske unije, no postoje određeni elementi koji će pre, bi mogli predstavljati korak naprijed i omogućiti nam da stvorimo puno bolji okvir za provođenje europskih parlamentarnih izbora. E, naša uloga kao predsjedništva jeste da omogućemo raspravu u okviru vijeća te pokušamo pronaći konsenzus oko onih e, tih elemenata prijedloga. Mm, dakle, imamo rasprave u raznim radnim skupinama, također vodit ćemo raspravu o tome i sutra u okviru korepera i nadam se da nakon toga ću vam moći vama i odboru AFAKO signalizirati koji su to elementi iz prijedloga um, kojim, oko koji se mi možemo složiti. Znam da nam ističe vrijeme i stoga kao predsjedništvo mi ćemo posvetiti pažnju ponajprije ovom pitanju i nadam se da ćemo postići e, pozitivne rezultate već tijekom prve polovice naredne godine, barem u pogledu zaključivanja rasprava. Dopustite međutim da napomenem još nešto. Naravno, eh, cilj je povećati stopu odaziva na izbore, ali cilj je da ostvoriti i bolje uvjete, bolje okvir za provođenje izbora i europski parlamentarni izbori su naravno integralni dio političkih procesa u, zemljama članicama Europske unije. Ano, kada je riječ o prilagodbama, zakonodavnim prilagodbama na nacionalnoj razine i tu možemo dati određenu podršku i napraviti nešto, ali cilj je zapravo povećati odaziv e, građana na izborima. Što se tiče prava Europskog parlamenta na istragu, e, drago mi je što vam mogu reći da se također slažemo sa Europskim parlamentom i komisijom kada je riječ o ovom dosjeu. Mm, mi smo peremni ni dakle, e, su suradnju e, kada je riječ o raspravama, kada je riječ o prijedlozima izmjene e, samih izrečaja predloga pa, Europskog parlamenta. Da, Europski parlament je zadužen za izradu nacrta prijedloga. Također smo se složili da ćemo nastaviti sa neformalnom razmjenom mišljenja pravnih službi tri institucije Europske unije, Vijeća parlamenta parlamenta i komisija i cilj e, da te razvine mišljenja jeste razjasniti određena e, pravna pitanja, ali mislim da je to bilo postavljeno da se, u svakom slučaju slažemo se da treba uspostaviti bolji kontakt među pravnim službama institucija te također pojasniti okvir u okviru kojeg se možemo, u okviru kojeg možemo nastaviti raditi na ovom dosjeu. E, nadalje, dakle, e, u svakom slučaju mi ćemo potaknuti održavanje takvog neformalnog sastanka pravnih službi. Što se tiče o predlogu između institucionalnog sporazuma, Dakle, to je e, izvješće gospođe Bresovi, i gospodina Broko, e, potom izvješće gospodina Verhofštata, o mogućoj prilagodbi postojećeg e, okvira, institucionalnog okvira Europske unije, to mogu potvrditi da mi kao vijeće iščekujemo ova e, mišljenja, ova izvješće i kada i njihovo usvajanje, ako sam dobro razumio, o njima će se glas e, biti riječi pone prije E, u prvoj polovici naredne godine. Evo, hvala vam još jednom što ste me pozvali na ovaj sastanak, što ste mi dali mogućnost da kratko iznesemo status quo našeg predsjedništva. Stoga zahvaljujem odboru, zahvaljujem vama, hvala gospođo predsjedateljice. Hvala <clears throat> za kolege koji su nam se upravo priključili. Dakle, gospodin e, Javorčik um, je održao svoj govor prije službenog početka sastanka, no vi koji ste došli nešto kasnije mogli ste možda čuti dio njegovog govora no, evo, hvala što ste e, došli, e, hvala što ste održali ovaj govor i nadamo se da sve ovo o čemu ste govorili, da ćete uspjeti dovršiti do kraja predsjedništva. Znam da mm, nismo uspjeli mm, i da nećemo uspjeti dovršiti sve tijekom vašeg predsjedavanja vijećem, ali e, kada je riječ o izbornom pravu Europskoj uniji i nekim drugim dosema. Hvala na suradnji, hvala što ste ovdje bili s nama u ovim teškim vremenima tijekom rada na tim dosema. Hvala vam puno. Poštovane dame i gospodo, evo onda možemo po službeno početi naš sastanak iz toga. Kao prvo, e, dakle, pozdravljam gospodina Jevočaka koji predstav, e, je ovdje govorio ime predsjedništva i pozdravljam gospođu Gergijevu iz Europske komisije. Hvala što ste došli danas. Nažalost, moram, najaviti da u Slovačkom nacionalnom vijeću se danas glasa o proračunu za 2017. godinu. Stoga naš kolega Robert Madej, koji je trebao zajedno sa mnom predsjedati ovom sastanku, ne može doći. Nadalje, kolega iz eh, Portugalskog parlamenta e, također nisu ovdje jer sudjeluju na sastanku jer se glasa o proračunu za 2017. godinu, stoga su se ispričali. Nadalje nekoliko riječi, samo da vas podsjetim zašto smo danas ovdje kao Europske parlamente. Mi koristimo sve platforme koje smo uspostavili ili koje se nadalje mogu uspostaviti postaviti kako bismo vodili politički dijalog s nacionalnim parlamentima. AFKO e, također jednom godišnje organizira ovaj sastanak e, u okviru okvira za suradnju s nacionalnim parlamentima i, na i to na teme koje su vrlo važne za agendu odbora AFKO. Mislimo da upravo kroz mrežu europskih pa-, nacionalnih parlamentaraca e, možemo doprinijeti oblikovanju europske politike i to na bolji način, ali da također možemo imati veći učinak i na provedbu europske politike na nacionalnoj razini. I nadam se da će ovaj današnji sastanak biti još jedan od sastanaka u nizu s ciljem poboljšanja i jačanja suradnje o svih onih dionika koji predstavljaju i zastupaju interese građana. stoka. E, htjela bih najaviti da ćemo se početkom, odnosno prvoj polovici naredne godine svakako obraditi vama, jer kolega Paolo Anđel priprema rad na, odnosno priprema e, takozvani izvješće o provedbi od DABA a koje se odnose na uloge nacionalnih parlamenata. parlamenta i nadamo se da će dakle on ili posjetiti sve vas ili što bi možda bilo e, jednostavnije, pozvati i sazvati međuparlamentarni sastanak na tu temu u prvoj polovici naredne godine. E, dakle, tu ćemo još praviti s vama kako želite sudjelovati u raspravi e, u raspravama o pojedinim segmentima tog izvješća. E, današnji sastanak, kao što znate, e, je strukturiran na sljedeći način. Prije ručka imat ćemo raspravu o dva izvješća koje je e, gospodin Jevošek također spomenuo. Jedno se odnose na pravo Europskog parlamenta na istragu a drugo je na temu revizije izbornog zakona Europske unije, iz, e, to e, izbornog zakona Europske unije koji e, je usvojen 1976. godine. Cilj jest ojačati E, naš učinak, našu ulogu, našu uključenost u svemu onome, svim onim pitanjima koje su transnacionalnog karaktera koje se odnose na probleme čije rješenje zahtjeva e, suradnju izborni zakon iznimno je važan, podjednako tako i u kontekstu onoga što danas nazivamo demokratske deficite, ono što želimo, želimo izbore učiniti vidljivima, atraktivnijima i postići veći odaziv građana. Poslije ručka imat ćemo raspravu o e, budućem institucijskom razvoju Europske unije Dakle, ono što se, sve ono što se tiče ustavnih e, pitanja, e, pitanja Ko, o kojima se još uvijek možemo pozabaviti u okviru postojećeg zakonodavnog okvira. Mm, tako govorit ćemo o izvješćima Brisel Brok, na koji način e, unaprijediti Europsku uniju na temelju postojećih e, ugovora Europskoj uniji, a jedan dio rasprave posvećit ćemo i izvješću e, kolege Verhofštata koji ide korak dalje, te također e, e, postavlja pitanje potrebnih ustavnih i ugovornih promjena kako bi Europska unija mogla ispuniti očekivanja građana Europske unije, izmjene koje su pak u tom slučaju potrebne u našim ugovorima. Dakle, ova izvješća su sastavni dio procesa Mm, sam odnosno mm, kako Europski parlament vidi budućnost mm, Europske unije i to u kontekstu roadmapa iz Bratislave. Dakle, ali u kontekstu onoga što se e, dogodilo, u, e, odnosno odvijalo u Europskom vijeću gdje povodom obilježavanja e, godišnjice ugovora o Europskoj uniji, ali također imajući na umu i ono što se očekuje od Europskog parlamenta, a to je među ostalim i rad Europske komisije na bijeloj knjizi o budućnosti Europske unije, o pokoracima za budući razvoj Europske unije iz njenih institucija. Dakle, to e, tako, zapravo to je naš glas u toj celokupnoj raspravi. E, nadalje, e, želimo se informirati na koji način želimo organizirati ovaj sastanak. Dakle, pred sobom pronaći ćete obrazac koji trebate popuniti i, i on to će biti također predložak za određivanje vremena za govornike i nakon uvoda eh, u temu o kojoj želite govoriti, molim vas popunite popunite ovaj obrazac i proslijed dalje, imat ćemo ovdje osobe koje će pokupiti te obrazce, onda ćemo vidjeti koliko vremena imamo na raspolaganje i koliko vremena možemo dati svakom eh, govornik, eh, govorniku. Dakle, e, to je isti način kako postupamo e, u okviru sastanaka Kozaka ili drugih e, sastanaka. Nadalje pozivam sve predstavnike nacionalnih parlamenta i ruske institucija, dakle gospođe povjerenice, i ostale, da nam se pridruže na ručku, imat ćemo ručak nakon prije e, podnevnog sastanka i to na razini nula na e, dakle u restoranu za zastupnike Europskog parlamenta. Stoga dajem sada riječ e, gospođe Kristalini Georgijevi, potpredsjednice Europske komisije. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala gospođo Hübner i hvala vam što ste mi pružili priliku da vam se jutro se pridružim na ovom sastanku. Ja sam danas ovdje u ime gospodina Timmermansa, on bi rado bio došao na ovaj sastanak, međutim u košću dijalog među religijama i stoga ne može prisustovati ovom sastanku poštovani e, članovi e, vizovih domova. Ne bih, neću reći ništa novo, nego ću iznijeti poznate činjenice. Svijet se mijenja i to velikom brzinom. I većina tih je promjena jesu, jest pozitivna, mm, vodi nas u pozitivnom smjeru e, postajemo bogati i imamo nevjerojatnu razinu BDP-a koja se stvaruje na svjetskoj razini. E, moramo imati i na umu da imamo jedno e, milijard, e, da je jedna milijarda ljudi izašla iz siromaštva. Mijenja se svijet u kojem živimo i to mijenja se iz dana u dan i moja unuka i tako može dobro vidjeti kako se promijenio život tijekom svijet, tijekom mog života. Pričala sam je kako je bilo kada sam ja bila u njenim godinama. Nije bilo, kada sam imala pet godina, <laughs> nije bilo ni televizora u svakom domu, a danas svi imamo iPad. E sada, ako usporedimo kako je bio svijet izgledao kada smo mi studirali, kako žive studenti danas, e, onda mm, uistinu riječ je o vrlo dramatičnoj transformaciji. Međutim, nisu sve promjene na bolje. Da, dobro smo povezani kada je riječ o razmjeni roba, usluga. Međutim, e, kroz tu mrežu povezanosti podjednako tako e, putuje i sve ono što je negativno, negativne, loše ideologije. U Europskoj uniji vidjeli smo nevjerojatno kretanje ljudi koji, a ta okretanje ljudi samo će se još više povećati. Mm, mm, je sasvim jednostavno rečeno, Svijet je danas vrlo fragilan, izložen šokovima koji su izazvani ratovima u našem susjedstvu i koji doprinose velikoj nestabilnosti. Podjednako tako izložen je i promjenama u okolišu. Danas više nego kada prije osjećamo promjene u okolišu i nadalje isto tako imamo i financijski utjecaj čim imate e, primjerice E, potrese na financijskom tržištu u Šangaju. Sljedećeg jutra to posljedica osjetite i ovdje. No, što to znači i što je to značilo u posljednjih sedam godina? To znači, e, to znači da smo u posljednjih sedam godina mi izlazili, iz jedne krize ulazili u drugu krizu. Imali smo financijsku krizu, krizu Europske unije, krizu u izbjegličku krizu, a sada se suočavamo i sa e, političkim šokovima, odnosno posljedicama e, političkih e, promjena primjerice referendum u Jedinoj Kraljevini. To naravno ponovno vodi do vrlo jednostavnog zaključka. Ljudi su, ljudi su prestrašeni i u Europi, u Jedinoj Kraljevini, posvude na svijetu i taj strah se pretvara u plodno tlo za e, političke napetosti E, političke tendencije koje se moraju uzeti ozbiljno populizam možemo vidjeti svaki dan. Populizam je jača posuda oko nas, a to znači da za nas u Europi da se nalazimo u trenutku kada većina ljudi misli da je zlatna doba i za nas i da smo zapravo um, u, nalazimo u dobu velike nesigurnosti i to nas nažalost dovodi do toga da često zaboravljamo koliko je dobra Europska unija, te Europske unije. Zaboravljamo da Europska unija ima 500 milijuna građana. Vidjet ćemo sada što će eh, biti sa onima na otoku na rubu EU, unije, ali mi smo jedan veliki prostor za slobodno kretanje robe ljudi. Zaboravljamo da smo najveća ekonomija na svijetu, zaboravljamo da smo vrlo konkurentni i sve je to lako zaboraviti, a kada smo suočeni sa velikim pritiscima izvana. Pitanje koje se moramo postaviti jeste kako ćemo se odlučiti očito kada se svijet mijenja i mi se moramo mijenjati, Europska unija se mora mijenjati, ali kojim smjerom želimo krenuti u tim promjenama, koji smjer želimo odabrati za nas i za našu djecu. Ja se nadam da ćemo ovo doba nesigurnosti uspjeti pretvoriti u doba hrabrosti, smilnosti, da se sučimo s problemima koji su pred nama, da donesemo odluke koje su potrebne kako bismo ojačali Europsku uniju, kako bismo ove promjene iskoristili za nešto dobro. dakle, nekoliko riječi o tome e, s kojim se fundamentalnim promjenama trebamo suočiti. Najveća promjena, odnosno ono što moramo napraviti jeste da Europsku uniju učinimo aktivnijom kada je riječ o neprestanim šokovima. A to znači da moramo biti e, sposobni donositi brzo, brze odluke, promijeniti se mjer kada je to potrebno i da stavimo na raspolaganje sredstva koje su nam potrebna da bismo naprav, mogli napraviti te promjene. Ja sam e, zadužena za proračun i stoga poruka koju mogu prenijeti na svim parlamentima jeste da je Europski parlament je načinio najveću uzlogu u Europskoj uniji kada smo, e, kada smo vodili raspravu o te više višegodišnjem financijskom okviru, jer je Europski parlament inzistirao na fleksibilnosti u parlamentu. E, to je stvorilo onaj više nego potreban prostor da oblikujemo proračun onako kako nam treba i uspjeli smo upravo zahvaljujući tome, uspjeli smo utrostručiti sredstva e, potrebna za e, noženje izazovima migracije. Imamo sada, imali smo pet milijardi raspolaganju kad smo počeli se nositi s ovom krizom, a ta promjena omogućila nam je da pružemo uslugu našim građanima i da koncentriramo naš rad na samo dva prioriteta. Ne 20, ne 100, nego dva prioriteta, a to su ulaganja u nova radna mjesta i rast, te ulaganja u e, e, e, mobilnost i borbu protiv izazove migracije. Dakle, ono što trenutačno imamo nije dovoljno. A kada je riječ o razvoju proračuna, nadam se da će sljedeći višegodišnji financijski okvir biti još više sposoban da uh, priječi e, preke učinke e, razno raznih e, šokova. Mario Monti, on predvodi su radnu skupinu za vlastita sredstva i on će vam podjednako tako reći da smo mi modernizirali naš proračun i u pogledu onoga na koji način ubiremo novce, ali također i trošimo novac iz proračuna. Kada govorimo o drugom preduvjetu za uspješnu uniju, Očito je da, da naš slogan mali u malim stvarima, veliki u velikim stvarima, moramo također pritočiti u stvarnost. I ako pogledamo što je se učinjeno na razini Europske unije, slušati e, glas građana, slušati vaš glas, slušati što je učin na europskoj razini, a što zemlje mogu najbolje učiniti na nacionalnoj razini, na koji način ćemo e, staviti prioritete u e, provođenju odne mjera. Zato nam je potreban demokratski proces. Kao treće, ponedjelje moramo ponovno obnoviti sami sebe. A to je podjednako nešto o čemu će se raspraviti vjerojatno i danas a poslije podne. No naš doprinos, doprinos Europske komisije, Unije koja obnavlja sama sebe, rezultirat će u bijeloj knjizi koja će biti objavljena naredne godine, a koja će također govoriti i o budućnosti Europske unije monetarne unije. Postoje tu određene specifičnosti e, posebitosti kada govorimo o raspravi i o budućnosti e, Europske monetarne i ekonomske unije. Nadalje, mi smo se e, također koncentrirali i na to da pokažemo da mi možemo brzo donositi odluke i da ih možemo brzo provoditi, provoditi brzinom koja e, ispunjava očekivanja e, građana. U samo šest mjeseci mi smo uspjeli formiti novu službu za E, zaštitu granica Europske unije. Već dugo sam u Europskoj uniji, u institucijama Europske unije, ali još nikada nisam vidjela da smo ikada prije uspjeli tako brzo mobilizirati sve kako bismo ojačali zaštitu naših vanjskih granica unutarnja te koje se javlja, ona će ostati tu i za Europsku uniju je nužno da imamo tako nešto u budućnosti. Sada pitanje je kako donijeti i, i provesti odluke ne samo po ovom pitanju, nego i u drugim e, pitanjima, kako za ovo iskustvo također pretvoriti u uobičajeni način donošenja odluka. Zašto to mora biti iznimka? Ne bismo li to mogli pretvoriti u pravilo? natalje ja očekujem, što očekujem? Očekujem da ćete ozbiljno ovdje raspravljati o tome na koji način e, možete prenijeti naš glas građanima. Jer ono što sam vidjela u proteklih nekoliko godina, a svi smo to vidjeli, jest da velika, e, da imam, da se neprestano upire prstom. Zemlje članice upiru prstom u Bristoli. i kaže vi ste krivi za sve, priznajem je, Bristol često upire prstom na zemlje članice, ali to mora prestati. Moramo prestati takav način postupanja borbe jedni protiv drugih i u ovakvim burnim vremenima moramo navigirati ujedinjenim snagama e, jer mi smo svi, na svi u istom čancu. I na kraju završila bi ovaj govor sa vrlo jednostavnom porukom da, treba nam proračun, trebaju nam sredstva kako bismo mogli suočivati s izazovima današnjice i sutrašnjice, no moramo vidjeti i kako možemo počiniti još više od toga. Potrebno nam je jedinstvo zemlja članica, jedinstvo europske institucija, jedinstvo e, izradenja u Europskoj uniji. To je kako možemo se nositi sa svim onim lošim iskustvima s kojima se suočavamo svi mi i naši građani. Hvala. Hvala. E, načelno nemamo ovdje pljeskanja, ali očito smo se zahvalni vama na ovim vašim riječima. Da, proračun je uvijek teška tema, nešto što je vrlo važno. Vi ste spomenuli i bijelu knjigu na kojoj radi Europska komisija i mislim da će to biti vrlo važno za sve nas da vidimo kako onda možemo bijelu knjigu pretvoriti i pretočiti u roadmap i na koji način onda roadmap iz Bratislave se može povezati sa drugim i kako to može pridonijeti boljim promjenama u budućnosti. Hvala vam puno, hvala na ovim riječima. E sada, morali vi otići ili ćete ostati ovdje? bit ćemo vam zahvalni u svakom slučaju, ali evo sada možemo preći na prvu točku našeg e, dnevnog reda, a to je pravo Europskog parlamenta na istragu. Iz toga dajem riječ kolegu Ramonu, a ostale bih zamolila da e, nam date informaciju, odnosno da e, nam date znanja tko se želi javiti za riječ na ovu temu, kako bismo bili da mogli vidjeti koliko nam je vremena na raspolaganju, tko može koliko govoriti. Ovo je dosije kojim se bavimo još um, od doba prethodnog uh, zakonodavnog razdoblja. Ovo je istinu težak uh, kompleksan dosje jer zove postupak uh, kako je on zacrtan u ugovorima vrlo je složen, kompliciran, naravno postoje tu velike razlike, razlike između e, mišljenja institucija, ponajprije kada je riječ o stavu vijeća i parlamenta i to samo još dodatno pojačava sve one poteškoće koje su, proizlaze iz samih ugovora. Ovo sada govorim samo da bih um, eto spriječila da se Ramon fokusira upravo na ove aspekte. Ali moram reći da protekle godina gotovo da nismo napredovali upravo zbog ovih neslaganja razlika u stavovima i ovo što je pred, slovačko predsjedništvo omogućilo uistinu hvale vrijedno. Međutim, pred nama je još dug put i stoga bih voljela da i vi razumijete da postoje određeni procesi, određene nepravilnosti na, dakle, koje su e, se ne mogu riješiti na samo na nacionalnoj razini. To je ono što se pokazalo u raznim e, odborima, bilo da je riječ o Panama paperima ili slično. I stoga je ključno da ovdje uvijek imamo na umu što kako, što e, mi naši građani, što možemo učiniti i upravo zapravo ovdje po ovom pitanju pravorskog parlamenta na istragu je da vidimo jesmo li to, idemo li to u istom smjeru i to je, želimo čuti vaše stajaša o tome i ovo je vrlo važna tema za ovaj sastanak, za našu zajedničku raspravu. A sada riječ dajem kolegi Ramonu Heuregiju e, koji je izvjestitelj za ovaj ovaj vrlo kompleksan dosje. Da i... Hvala lijepo. Dobro jutro povjerenici i dobrodošli. I hvala svim predstavnicima koji su ovdje, koji su nam došli iz nacionalnih parlamenta. Rasprava zbog koje smo danas ovdje jest nešto što je povezano sa pravom koje je povjereno Europskom parlamentu, a radi se o regulaciji istražnih odbora. Kao što znate, pravo na istragu je nešto što je od velike važnosti za Europski parlament. To je doista važno. Važno je da Europski parlament ima cijeli niz prava kako bi mogao provoditi istražne radnje u slučaju kršenja prava Unije ili ako ako postoji nepravilnost prilikom primjene prava Europske unije. Zato je Europskom parlamentu dano pravo na istragu i to je jedno od jedinih e, zapravo područja gdje Europski parlament ima pravo zakonodavne inicijative i jedno od rijetkih područja gdje parlament može inicirati zakonodavstvo, a kada se radi o drugim područjima, onda čekamo na inicijativu komisije. Kada smo mi pokušali izvršiti svoje pravo na istragu, naišli smo na politički problem. Vijeće koje okuplja 28 država članica zapravo se ne slaže sa mogućnošću uspostave tih istražnih odbora i provedbe ovlasti koje dolaze uz to. Jer tu postoje određene frikcije i neslaganja između država članica i nacionalnih nadležnosti. Unatoč činjenici da smo ostvarili pozitivan plodonosan dijalog s komisijom, vijeće zapravo ograničava ili propituje zakonodavni kapacitet koji je povjeren Europskom parlamentu i zato parlament želi sam provoditi svoje istrage. To je naravno problem jer mi želimo vas slušati kada vijeće pregovara s parlamentom. Oni kažu da države članice ne žele da e- Europski parlament ima pravo na istragu. i kada razgovaramo uvijek govorimo o europskim institucijama kao o cjelini, no moguće je da europsko zakonodavstvo u pojedinim državama članicama uvijek ne, ne funkcionira savršeno kada se dakle u slučaju kada se primjenjuju zakoni ponekad se to ne radi na najbolji mogući način i upravo u tom trenutku Europski parlament može intervenirati i uputiti, to naznačiti da postoje određena kršenja ili nepravilnosti. Parlament ima pravo i istražni odbor parlament može pozvati predstavnike države članice da iznesu svoje svjedočenje pred istražnim odborom, a može se raditi o bilo kojem pitanju, to jest e, razlogu zbog kojeg je uopće osnovan istražni odbor. Članak 12 e, uredbe kaže da kada govorimo, kada dođe do kršenja prava Europske unije ili kada dođe do nepravilnosti prilikom primjene tog istog prava, a za to je odgovorno odgovorna država članica, to jest neko nadležno tijelo unutar nje, onda Europski parlament može od nacionalnog parlamenta te države zatražiti da sudjeluje u istragi, istrazi. I komisija također može to zatražiti od nacionalnog parlamenta. Također mogu se uspostaviti među institucionalni sporazum s nacionalnim parlamentima. Tu dolazimo do prvog pitanja. Po vašem mišljenju je li razumno misliti da nacionalni parlamenti moraju surađivati sa Europskim parlamentom kada govorimo o nepravilnostima prilikom primjene prava Unije u određenoj državi članici. Da li je to izvedivo? Dakle, to je prvo pitanje. Zatim imamo članak 13 koji regulira kapacitet Europskog parlamenta da intervenira na samom terenu ovdje govorimo o tome kako istražni odbor Europskog parlamenta može biti prisutan u predmetnoj državi članici. Pitanje je može li taj istražni odbor doista provoditi inspekciju u samoj državi članici. Dakle, o tome se radi u članku 13, ali pitanje je je li to realistično. Prelazimo zatim na članak 14 uredbe koji sadrži jedno važno pitanje. Istražni odbor može uložiti pritužbu protiv jedne ili više država članica, jer često se radi o nekoliko država članica koje su pod istragom, to jest u njima se provodi inspekcija. Dakle, ne žalimo se konkretno na državu članicu, već samo na provođenje prava u toj državi, ali tada to često, često dolazi do sukoba sa nacionalnim zakonodavstvom. I također može doći do sukoba u pogledu pružanja informacija, jer države članice smatraju te informacije povjerljivima. Na taj način e, možemo odmah prijeći i na svjedoke. u skladu s pravilima istražni odbor Europskog parlamenta može pozvati svakog građana Europske unije da da izjave. Dakle, bilo koja osoba u Europi može doći pred istražni odbor i tada da dati svjedočenje. To je navedeno u članku 15. U članku 15 e, zapravo piše da osoba koju je Europski parlament pozvao da dođe pred istražni odbor doista ima pravo i obvezu pojaviti se pred takvim odborom. Može se raditi o bilo kojem pitanju. Kojim se bavi Europski parlament, to jest e, pitanje koje parlament istražuje i on može državi članici u kojoj osoba boravi dati pravo da ispita tu osobu. To je u skladu sa pravnim instrumentima i pravnim uvjetima koji su na snazi, što bi značilo da osoba koja je pozvana doista i mora doći pred istražni odbor Europskog parlamenta. Dakle, države članice su same odgovorne i njihovi građani se moraju pojaviti pred istražnim odborom Europskog parlamenta. Isto tako, istražni odbor ima ovlasti pozvati dužnosnike vlada država članica. To mogu biti predstavnici vlada i istražni odbor poziva te osobe kako bi one svjedočile. Tu imamo novo pitanje, novi problem, jer moramo kontaktirati nacionalne parlamente kako bi došli do te osobe. Rezultat svega toga jest da, do, da dolazi do sukoba. Istražni odbor mora izvršiti određeni pritisak na predstavnike ili, ili članove vlada država članica. Međutim, to je teško učiniti ako nemamo pravo vršiti taj pritisak. U suprotnome, svjedoci bi se nikada ne bi pojavili na svjedočenju, to jest nikada ne bi ozbiljno shvatili ulogu i ovlasti istražnog odbora. Istražni odbor nema ovlast izreći sankcije svjedocima koji se ne pojave. I kao rezultat toga Europski parlament eh, se mora vratiti na nacionalno zakonodavstvo i kontaktirati nacionalne parlamente država članica te ih zamoliti da one izreknu sankcije onima koji ne surađuju sa izvršnim odborom, istražnim odborom, jer mi sami to ne možemo učiniti. Mi nemamo ovlasti izrečite sankcije. Rezultat toga jest da moramo provoditi suradnju sa državama članicama kako bi te sankcije bile izrečene i moramo se pobrinuti da, da se Europski parlament time može uspješno pozabaviti. Naš cilj nije stvoriti europski sustav sankcija, to je sve svakako u sklopu nacionalne nadležnosti, ali istražni odbor Europskog parlamenta od država članica može zatražiti suradnju sa istražnim odborom i to se zatim doista i treba provoditi, ne samo kada je riječ o sankcijama, već kada je riječ o suradnji općenito sa Europskim parlamentom. Polako se bližim kraju svog govora. Sve u svemu, nama je potrebno u ovom trenutku vaše mišljenje. Često dobivamo dojam od komisije koja predstavlja 28 država članica da postoje određeni problemi, prigovori, činjenici da Europski parlament ima ovu uredbu i vijeće često ima prigovore na to. Mi naravno ne možemo odobriti nikakvo zakonodavstvo, nikakav eh, europski zakon bez suglasnosti vijeća. ako odobrimo određeno zakonodavstvo, potrebna nam je presudna suglasnost komisije i vijeća prije nego što mi možemo dalje djelovati. Čini se da vijeće tvrdi da ponekad imamo ili i prevelike oblasti. Kao što je predsjedateljica rekla, trenutno imamo dva istražna odbora, jedan se bavi Volkswagenom, drugi panamskim dokumentima. I imamo europske i nacionalne vlasti koje nisu dobro provele zakone. Eto, htio sam vam ponuditi takvo objašnjenje, a sada se radujem čuti vaše mišljenje. Hvala, želim vas obavijestiti da je gospođa Gorgijeva otišla, ali s nama je direktor iz Europske komisije koji je odgovoran za međuinstitucionalne odnose, a to uključuje i nacionalne parlamente, ako sam vas dobro shvatila. Hvala što ste došli. Naravno, ako e, želite postaviti pitanja, e, direktor će moći odgovoriti na njih. Primila sam samo četiri zahtjeva za riječ, što znači da ovo pitanje nije toliko popularno, to jest ne izaziva interes među nacionalnim parlamentima. U Europskom parlamentu, barem eh, od kad sam ja u njemu, nikada nisam vidjela situaciju da moram postaviti ograničeno vrijeme. Dakle, imamo dovoljno vremena, ne moram vam ograničiti vrijeme govora, ali molim vas da se držite teme. Posjećemo sa Litvom gospodina Žubalis, Aldronius. Aldronius Žubalis, izvolite. Oprostite, ja sam e, se javio za riječ, ali tek za sljedeću točku na dnevnom redu. U redu gospodin Kažimir Šuažovski je sljedeći. Gospođo predsjedateljice, cijenjeni kolege, ovo pitanje jasno nam je pokazalo da postoje ustavni problemi i institucionalne dileme u Europskoj uniji i među državama članicama. Već sam u nekoliko navrata govorio o izvješću našeg kolege koje se odnosi na pravo Europskog parlamenta na istragu. U načelu trebali bismo poštovati nadležnosti europskih institucija i isto tako istražne ovlasti Europskog parlamenta spadaju pod to pitanje. Jer Europski parlament ima svoje ovlasti, nacionalni parlamenti imaju svoje ovlasti. Naravno, svijet nije savršeno mjesto i do određene mjere se zadire u nacionalne nadležnosti, ali to razdvajanje nadležnosti, taj princip treba poštovati. Te ovlasti, dakle ne čudi me što je vijeće skeptično zbog ovog prijedloga, jer kontrola Europskog parlamenta nad ministrima ili drugim dužnosnicima u državama članicama je nešto što je upitno. Dakle, predlažem određenu, određeno ograničenje s naše strane, sa strane Europskog parlamenta. Na taj način bismo mogli ostvariti napredak. Međutim, zanimljivo je čuti mišljenje predstavnika nacionalnih parlamenta. Bilo bi to zanimljivo čuti. Španjolska, gospodin Ankić. Hvala vam lijepa. Samo da kažem da se slažem sa ciljevima u ovom izvješću i mislim da nacionalni parlamenti doista trebaju surađivati sa istražnim odborom na europskoj razini. I da također moraju biti odgovorniji za svoje aktivnosti. To bi dovelo do boljeg funkcioniranja i upravljanja europskim politikama. Na taj način bi one bile transparentnije. tako bismo mogli rasvijetliti koje politike su učinkovite, a koje zahtijevaju izmjenu i vidjeti da li se stvari provode kako treba. Ako želimo više Europe, veću fiskalnu i monetarnu uniju i više truda, Mislim da je isto tako važno da imamo potrebne instrumente kako bi se to ostvarilo. Naravno, ne smijemo zaboraviti da treba poštovati i određene nadležnosti. I upravo zbog toga nastaju određene frikcije i preklapanja Stoga predlažem da bismo trebali pomiriti te razlike, pokušati pomiriti te razlike i zajedno surađivati. Sve države članice trebaju surađivati. Evo ovaj sastanak je jedan dobar primjer toga. Jer tu svi mogu iznijeti svoje ideje. Općenito e, želim dati podršku ideji zajedničke suradnje u tom smjeru Hvala koliko vidim nitko drugi iz nacionalnih parlamenta se nije javio za ovu riječ, ni niti itko iz Europskog parlamenta. Sada bih gospodina Fortija zamolala za riječ. Ovo je jedan postupak u kojem, nam, u kojem parlamentu treba pristanak i vijeća i komisije. Dakle, komisija je jedan važan partner u ovom procesu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ovo je sjajna prilika za izmjenu e, gledišta između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, ali mislim da bi i moje riječi mogle pomoći tom procesu. Što se tiče prava na istragu, mislim da imamo tu jednu sjajnu, dobru priliku za napredak. Ovo je uredba koja sadrži nekoliko, govori o nekoliko istraga koje pokazuju koje imaju svoje prednosti i nedostatke. Postoji u određenim područjima nedostatak usklađenosti, na primjer u smislu pristupa dokumentaciji i možda postoji i potreba za moderniziranjem praksi kada se poduzimaju te istrage. Dakle, ovdje postoji dobra šansa za modernizacijom ove uredbe. Naravno, kada modernizirate uredbu morate e, učiniti nekoliko stvari. Prvo održati dijalog, to je ono što radimo danas i to je doista jako korisno. I naravno bilo bi nam korisno dobiti i vaše dodatne komentare jer na taj način ćemo imati dobru sliku i o tome kako europske vlasti i nacionalne vlasti mogu surađivati na tim istragama. Međutim, imamo i jedan element koji se pojavio tijekom prošle rasprave za vrijeme slovačkog predsjedništva, a radi se o naučenim lekcijama. Imamo dva vrlo važna istražna odbora koja su trenutno aktivna i koja napreduju. Jedan cilj je izraditi izvješće, a odbor koji se bavi panamskim dokumentima će imati izvješće 2017. Dakle, važno je imati procjenu. Kada predložite uredbu, dobro je imati i procjenu i mislim da komisija to doista želi učiniti s naše strane. Jasno je da pozdravljamo preispitivanje ove uredbe na ovim navedenim elementima. Htio sam reći i nekoliko riječi o nacionalnim parlamentima i o suradnji koju smo započeli nakon govora o stanju Unije ove godine. Gotovo smo kontaktirali sve komore i tu ima jedan važan element. Ova komisija je obavila gotovo 500 posjeta državama članicama, to s nacionalnim parlamentima od početka našeg mandata, jer pridajemo veliku važnost suradnji s nacionalnim parlamentima. I kada je riječ o ovom dosjeu, smatram da će to biti važno i važno će biti čuti vaša mišljenja. Hvala vam. Hvala prije nego što ponovno dam riječ e, našem izvjestitelju. Rekla bih e, nešto i nam se da ćete na to pozitivno gledati. U ovom dosjeu ne postoji direktna uloga nacionalnih parlamenta, jer tu se radi o tri institucije. Za razliku od izbornog zakona, gdje imamo i nacionalni postupak koji se odnosi na ratifikaciju tog zakona. Ovdje vijeće, komisija i Europski parlament igraju ulogu jer Europskom parlamentu treba pristanak vijeća, a u vijeću se glasuje kvalificiranom većinom i tu je i Europska komisija. Međutim, jasno mi je da u nacionalnim parlamentima također možete svoje vlade pitati, možda to već činite u posljednje dvije godine, o stajalištu nacionalnih vlada. Jer ovdje imamo zajednički interes s nacionalnim parlamentima. Želimo polučiti rezultate koji su važni za građane, kojima je važan pravedan tretman, jednako postupanje i ti građani od nacionalnih vlada i europskih institucija očekuju da se pozabave pitanjima koja su važna. Prije sam vam već govorila o odborima Europskog parlamenta koji rade na pravednom oporezivanju. Spomenuli ste odbor za panamske dokumente. Dakle, vjerujemo da i vi imate političku ulogu koju možete odigrati ako vas zanimaju zanima ovakav razvoj Europskog parlamenta, to jest njegove uloge. Sada bih e, ponovno dala riječ Ramonu, ako imate nešto dodati. Hvala lijepa. I zahvaljujem kolegama na mišljenjima koja su izrazili, iako se nije puno kolega javilo za riječ. Želim istaknuti tri stvari koje su po meni važne. Prvo, želim još jednom riječ reći da Ugovor iz Lisabona nije slučajno dao parlamentu nadležnost e, reguliranja ovog prava, prava na istragu. Jer Europski parlament, zastupnici se biraju izravnim izborima, bira ih 500 milijuna građana. Dakle, tu postoji politička legitimnost. I Europski parlament mora zastupati građane, a sve je to zapravo povezano sa pravom parlamenta na istragu, jer isto vrijedi za sve parlamente na svijetu. I kao što sam rekao, nije slučajno da je ugovor iz Lisabona dao Europskom parlamentu to pravo. Drugo, Mi ne stvaramo nikakvo novo europsko pravo ili novi zakon koji bi ugrozio nadležnost država članica u bilo kojem pogledu. Ne kreiramo nikakav kazneni zakon i ne bi nam palo na pamet ići tako daleko jer to je pod nacionalnom nadležnošću. Isto tako ne stvaramo sustav koji bi na neki način ugrozio prava nacionalnih parlamenta na istragu. Samo želim reći da kada naša istraga dođe u vašu zemlju, onda vaš nacionalni parlament mora pozvati svjedoke, dužnosnike, službenike i mora ih dovesti pred naš istražni odbor. Da zaključim, kako bi vam bilo jasno što mi želimo, prije nekoliko mjeseci izbio je veliki skandal takozvani Lux Leaks. I nekoliko država članica je bilo upleteno u taj skandal. Čak više država članica, veći broj, provodile su poreznu politiku koju bismo mogli nazvati nepravednom prema susjednim zemljama. Imali su dogovore sa određenim poduzećima koja su funkcionirala u njihovim zemljama na štetu drugih zemalja. Da li se vama čini pravedno da Europski parlament to istraži? Mi smo uspostavili jedan odbor, to nije bio istražni odbor, već samo odbor za prikupljanje informacija. On se bavio tim skandalom LuxLeaks. Zatim je tu i pitanje poljoprivrede i Europskog parlamenta implementacija u određenim državama članicama ne protječe glatko, postoje određene prijevare. Ima li tu Europski parlament pravo istražiti provode li se, pravo Europske unije o poljoprivredi na dobar način, na primjer po pitanju subvencija. Mislim da imamo pravo to istražiti, tu nema sumnje. Jedino pitanje koje se postavlja jest koje točno ovlasti imamo i mislim da se tu o ovlastima moramo dogovoriti s komisijom i s vijećem. Na primjer, dokumenti koje mi zahtjevamo, ako se na njih odnosi zakon o povjerljivosti, tu trebamo osigurati pravu zaštitu. Ili ako imamo svjedoka koji želi svjedočiti in kamera, također moramo poštivati i to pravo. Sve to naravno treba biti regulirano. I do jedne mjere može biti kontroverzno da Europski parlament ima uredbu kojom regulira pravo na istragu kršenja prava Unije. Jer građani Europske unije moraju znati može li Europski parlament reagirati na skandal koji sam malo prije spomenuo. Oni žele znati hoće li Europski parlament reagirati na takvu uzbunjuću situaciju. Na taj način bi se mogle ispraviti sve nepravilnosti prilikom primjene prava Unije. Eto, zato smo tu i hvala vam na suradnji. Hvala. Ako se nitko drugi ne želi javiti za riječ, e, sada bih e, zaključila ovu točku na dnevnom redu i prešla na drugi dio našeg e, sastanka. A riječ je o raspravi o reviziji izbornog zakona Europske unije. Ja ću sada održati uvod jer sam jedna od izvjestiteljica, druga je gospođa Jolajnen iz Njemačke samo da vas podsjetim, nekoliko kolega se već javilo za riječ za ovu točku. U međuvremenu e, tijekom mojeg uvoda. Također e, se možete javiti za riječ. Kao i pravo na istragu i izborni zakon Europske unije je posebna zakonodavna procedura jedna je od rijetkih procedura koju može inicirati parlament. Kao što znate, parlament ima izuzetno ograničeno pravo inicijative zakonodavnih prijedloga u skladu sa člankom 223 stavkom 1. ugovora o funkcioniranju Europske unije. U slučaju izbornog zakona parlament može sastaviti prijedlog, to smo i učinili, nakon toga smo glasovali jer eh, imali smo prijedlog na plenarnoj sjednici, tu nam je bila potrebna jednostavna većina koju smo dobili i nakon toga prijedlog odlazi vijeću i vraća se kao prijedlog vijeća, a u tom trenutku moramo imati apsolutnu većinu članova te zastupnika parlamenta. Dakle, izazov na kraju postupka je puno veći za parlament i taj novi zakonodavni prijedlog to je nešto što mi zovemo ratifikacija, ali može se zvati i drugačije ovisno u unutarnjim ustavnim aranžmanima u pojedinim državama članicama. Dakle, postupak je iznimno složen i zahtjeva veliku razinu suradnje, više nego obično, između svih europskih institucija tijekom procesa i Europska komisija je uključena i ima pravo komentirati taj dosje, taj predmet. Mi kao parlament u skladu sa člankom koji sam spomenula imamo jednu mogućnost i dva pristupa. Prema ugovorima možemo pripremiti taj prijedlog u skladu sa uniformnim postupkom i zanemariti nacionalna rješenja i tradicije ili drugi pristup jest da to možemo učiniti u skladu sa zajedničkim načelima uz određenu dozu fleksibilnosti i tu uzimamo u obzir specifičnosti država članica odabrali smo jedan e, blaži, lakši pristup kako bismo zadržali konsenzus na nacionalnoj razini. Vjerujemo da na razini država članica se to dovoljno ne cijeni, iako je parlament izabrao taj pristup. Također smo odlučili biti izuzetno pragmatični i ograničiti svoj prijedlog na pragmatična i nužna rješenja koje bi nam prvo dopustili da ažuriramo ono što postoji, a to je akt iz 1976. o europskim izborima. U međuvremenu se veličina Europske unije promijenila i svijet se promijenio, a i izazovima s kojima smo suočeni unutar Unije su se promijenili, a to uključuje i poveznicu između Europske unije i njezinih građana. Upravo zato je prilagodba zakonodavnog okvira izuzetno važna i naša povjerenica je spomenula da se svijet mijenja pa se stoga Europa mora promijeniti i Europska unija također i ono što u okviru je odnos između građana i Europske unije treba prilagoditi izazovima sadašnjice. Ukratko, naš pristup je ostavio mnogo slobode i mnogo prostora za to kako će države članice na kraju organizirati izbore, ali željeli smo se držati određenih temeljnih zajedničkih načela. Imaćemo izbore 2019. i trebamo učiniti sve kako bismo povećali izlaznost, izlaznost birača na tim izborima i vjerujemo da trebamo zbiljnije shvatiti taj izazov takozvanog demokratskog deficita. Predložili smo razne konkretne mjere. Vi ste se vjerojatno njima već i sami pozabavili. Kao što je veleposlanik Javorčik spomenuo, Slovačko predsjedništvo je zauzelo ozbiljan pristup ovom prijedlogu Europskog parlamenta. Počeli smo surađivati sa luksemburškim predsjedništvom, čak i sa latvijskim, nakon njih sa luksemburškim i te na kraju sa nizozemskim i sada slovačkim predsjedništvom. I vidimo da tu postoji ozbiljna posvećenost i ulaže se puno truda. Održano je jako puno sastanak unutar radnih skupina i veleposlanik je spomenuo da sutra imamo koreper, dakle na prvoj političkoj razini će se također raspravljati o ovom prijedlogu. Iskreno se nadamo da tijekom malteškog predsjedništva ovaj predmet e, doista ima priliku biti dovršen. Neki od vas e, znaju da u vašim zemljama postupak za davanje potpore jest ponekad težak i složen i zato je dobro imati da ovaj novi zakon stupi na snagu na vrijeme kako bi novi izbori za Europski parlament bili u skladu tog novog zakona, to je nešto što je jako važno. Prije nego što dam e, riječ našem kolegi koji će reći nešto više o detaljima uredbe, želim reći da smo o tom prijedlogu raspravljali s e, čelnicima klubova zastupnika, direktorima glavnih uprava i dobili smo snažnu političku podršku za jedno pitanje, a to je da europske političke stranke budu vidljivije tijekom izbora, dakle imali bismo na glasačkim listićima imena i logotipove tih stranaka kako bi građani ostvarili svoje pravo da znaju koja politička, za koju političku stranku, za koje kandidata e, glasaju, to je tko će na kraju raditi u Europskom parlamentu. Dobili smo komentare od e, tog dijela političkog spektra. Sada bih dala riječ gospodinu Lajnenu. On je spreman e, predstaviti nam svoj prijedlog. Hvala. Ja, guten morgen. E, Dobro jutro svima. Mislim da je ovo pravi forum za raspravu o reformi europskog izbornog prava. Europski parlament, ali također i nacionalni parlamenti ovdje nose zajedničku odgovornost da poziv građanima da izađu na europske izbore u konačnici bude uspješan. Da građanima prenesu poruku da su europski parlamentarni izbori važni izbori, da to nisu izbori drugog reda i da je Europski parlament e, vrlo važna institucija kao zakonodavac i da utječe na mnogo ono što se donosi i provode zemljama članicama i stoga i nacionalne parlamente trebaju dati svoj doprinos kako bi se europski izbori poboljšali. Naravno, postoje mnogi deficiti. Gospođa Hübner je rekla da radimo na temelju izbornog zakona koji potječe još iz 1976. godine. Dakle, taj zakon je izrađen prije 40 godina i od tada se malo toga promijenilo. Također vidi se da europski izbori se suočavaju s određenim problemima. Odmah ću reći nešto e, i skeptičarima koji će se kasnije javiti. Nije riječ samo o postupcima, riječ je naravno i o sadržajima postupci i sadržaje europske politike, ali procedure ne smijemo zanemariti. Nakon e, dugotrajnih rasprava mi smo dali prijedlog koji se sastoji od 16 točaka. I znali smo da u toj krugu promjena ne možemo riješiti sve probleme, pogotovo kada nam treba jednoglasna odluka svih zemalja članica u okviru Europskog vijeća, a to se može postići samo s najmanjim zajedničkim nazivnikom. mislim da ovo nije posljednji prvi posljednji put kada ćemo govoriti o strukturi, o važnosti europskih izbora. Možda ćemo na sljedećem konventu, na sljedećem skupu moći postići veće korake. Na slovačkom predsjedništvu sam vrlo zahvalan jer su od prvog dana slovačkog predsjedništva fokus stavili upravo na taj dosje. I to ne samo zato što smo htjeli evo sada na pragu 2017. godine biti gotovi, nego zato što želimo biti spremni za sljedeće europske izbore 2019. godine. Može to sada već daleko, ali već eh, sljedeće godine ili najkasnije 2018. godine Ponovno ćemo početi govoriti o europskim parlamentarnim izborima. Ne želimo reći da se ništa nije promijenilo i to je razlog zašto smo pokušali pronaći najmanji zajednički nazivnik u našim raspravama. Imali smo, odabrali smo tri kategorije kada je riječ o poboljšanjima. Jedna kategorija nosi naslov transparentnost, ja, ja ću reći, odnosi se i na transparentnost priprema europskih izbora. I moram reći da tu postoje veliki razlike. Tako primjerice u Ujedinjenoj kraljevini se kandidate za europske izbore utvrđuju i postavljaju već godinu dana unaprijed. U mojoj domovini to je tek 6-9 mjeseci prije izbora da kandidati znaju i ja sam kandidat za europske izbore i stoga mogu kreći u izbornu kampanju. međutim, postoje zemlje u kojima kandidati niti 14 dana prije održavanja izbora ne znaju da će biti imenovani kandidatima za europske izbore. Stoga moramo imati nekakav minimalni standard za od imenovanje kandidata, izborni popis birača i slično. Dakle, potrebni su nam minimalni standarde. Natalja gospođa Hamner je točno rekla, govorimo o europskim izborima, a zapravo nemamo europske izbore jer imamo zapravo 28 nacionalnih izbornih zakona, 28 nacionalnih popisa kandidata, 28 nacionalnih izbornih kampanja. Često se Europa uopće ne javlja. I jedna od ideja je bila je učiniti europske izbore vidljivijima i to tako da stranke koje pripadaju europskoj političkoj eh, obitelji također logotip Europskog parlamentarnog kluba također stave e, i na izborne listeće. Ali ne samo tu, nego također i na sve celokupni izborni materijal, da to bude informacija za građane. Jer većina nacionalnih političkih stranaka su u Europskom e, parlamentu član određene, određene političke skupine. iz toga. evo, to bi možda bio prvi korak u povećanju e, vidljivosti. Bio imali smo i prijedlog da imamo europske popise kandidata, ali to nije prošlo, to je bila iluzija da je tako što možemo ostvariti. I e, treća točka kojom ću završiti svoje izlaganje jest e, jednakost glasova u zemljama članicama. Imali smo dva prijedloga. S jedne strane, dakle, da imamo jednaku zastupljenost muškaraca i žena e, i zastupljenost oba spola u Europskom parlamentu. Dakle, i u našim ugovorima stoji načelo nediskriminiranja muškaraca i žena, e, stoga imamo i postupke kako to možemo iskoristiti i provesti također u okviru izbora, a drugo jest e, jednakost datih glasova. Naime, riječ je o 500 milijuna e, građana, 751 zastupnik u Europskom parlamentu. To nije puno. I sada imamo situaciju da u pojedinim zemljama s relativno malim brojem glasova kandidat može dobiti mandat u Europskom parlamentu zato što ne postoji nikakav prag. U drugim zemljama kandidat mora dobiti veliku većinu glasova da bi dobio mandat u parlamentu. Iz stoga e, mislim e, tu smo htjeli zapravo unijeti neodređenu jednakost, ravnotežu i reći da mora postoji kakav minimalni prag. Ostale prijedloge pronaći ćete u vašim materijalima i bilo bi nam uistinu drago kada bi slovačko predsjedništvo uspjelo postaviti ovaj dosije na političku razinu, da se tome ne raspravlja samo u okviru radne skupine, nego da se tome raspravlja na političkoj razini. Time ćemo možda postići onda određene rezultate i da onda možemo, da se može krenuti u raspravu i provedbi u nacionalnim parlamentima. Evo, hvala, toliko s moje strane, hvala na podršci i pažnju. Thank you. I... Hvala. Primila sam sedam zahtjeva za javljanjem za riječ, što znači da možemo svakom govorniku dati pet minuta, čak i možda više ukoliko vam je potrebno, ne moramo se ograničavati vremenski. Prvi riječ ima gospodin Žbalis Hvala vam. Gospođo predsjednice, poštovani kolege, prije svega trebali bismo se zapitati zbog čega nam je potrebna ova revizija europskog izbornog prava. Da li nešto nije u redu sa izbornim procesima u pojedinim državama članicama? Ja nisam nikada imao takve probleme, no mnogo e, razumnih argumenata slušamo o nerealnosti i toga kako stvari poimaju europske institucije. Zbog toga trebali bismo početi sa jednom kritičkom procjenom stvari. Podsjetio bih vas samo na geslo Europske unije, a to je jedinstvo u različitosti. Pokušaj sastavljen na jednoobraznog izbornog zakona svim državama članicama zapravo se protivi raznolikosti demokratskih tradicija, procesa i kultura pojedinih država članica. Također smatram da bi ovo ujednačavanje dovelo do postupnog uklanjanja manjih europskih obitelji, obitelji političkih te njihove zastupljenosti u Europskom parlamentu ugrožene bi bile također političke stranke iz manjih europskih zemalja. Želimo li dakle doista prijeći na dominaciju dvaju ili tri političke obitelji, a ne, a ne predstavljati raznolikost političkih zamisli koja zapravo čini suštinu europskog političkog procesa. Rješavanje demokratskog deficita i jaza između građana i institucija je nužno ali ne na način koji će smanjiti ovlasti država članica i neće poštivati razlike između njih. Umjetno donesene odluke potaknut će samo novi val prosvjeda, kako na nacionalnoj, tako osobito na europskoj razini. Zbog toga ne možemo raspravljati o europskom izbornom zakonu, njegove reformi bez najviše moguće razine predstavljenosti, zastupljenosti država članica te priznajući, prepoznajući volju europskih građana. Za kraj, naš odbor za europske pitanja u travnju je, nakon konzultacija s drugim nadležnim odborima i političkim frakcijama koje su zastupljene u našem parlamentu, i zajedno sa vladom usvojio političko mišljenje o predloženoj reviziji izbornog zakona. Kao što znate, mišljenje je negativno ili barem oprezno. Hvala vam lijepo, e, zastupnik gospodin iz Mađarske ima riječ. Hvala vam. Za početak jedan politički komentar. Slažem se sa gospodinom Jelajnenom koji kaže da se je na odaziv na europske izbore. No, mi ne smatramo da je to zbog europskog izbornog zakona koji nije dovoljno ažuran, već da postoje dublji razlozi za to. europski građani ne izlaze na izbore ne zbog europskog zakona, već jednostavno zbog toga što nemaju povjerenja u europske institucije. I po našem mišljenju, modernizacija izbornog zakona neće riješiti taj problem. No, svejedno smatramo da je dobra zamisao modernizirati ga no postoji jedan načelni problem, a to je da se regulira odredbe u samim državama članicama i nešto učini obveznim, to je nešto što ne možemo podržati. No istodobno ne smatramo da same države članice ne bi željele provesti u praksu preporuke koje se možda usvoje na europskoj razini. S obzirom na odaziv na izbore, u Mađarskoj imamo sličan izborni zakon i tu bismo mogli podržati prijedloge vezano uz državljane trećih zemalja kako bi oni mogli glasati na europskim izborima. Što se tiče prijedloga poput logo europskih političkih stranaka, za to smo svakako, no dogod to nije obvezno, već preporuka. Ako bismo u tome smjeru mogli raditi, mi bismo bili za ovaj prijedlog. Hvala vam, sada bih dala riječ zastupnici Dan James iz Europskog parlamenta. Hvala vam, hvala vam gospodine Lajnen na jutrašnjim komentarima. Neke bi možda iznenadilo da kao zastupnica iz Velike Britanije želim komentirati o ovome, s obzirom da uz malo sreće nećemo biti uključeni u Europski izbor 2019. No ne postoji jamstvo za tako nešto, zbog toga bih rekla par stvari. Gospodin Lajnen, na drugom, drugoj stranici šestom odljeku vašeg izvješća neke vrlo zanimljive predloge ste iznijeli i sam bih željela naglasiti neke aspekte koje smatram da su relevantne ne samo za Veliku Britaniju, već i za druge države članice i koje bi valjalo razmotriti. Prvo što bih spomenula je predlažete uvođenje zajedničkog e, roka od 8 tjedana prije izbore što se tiče razmjene podataka i registracije. Velika Britanija svoju izbornu ulogu obično verificira u jesen godine prije izbora, što omogućava jedan kvalitetan proces i omogućava verifikaciju i prikupljanje prijeva. No, predlaganje ovakvog vremenskog e, roka možda bih rekla da je to ipak nedostatno i možda bismo to mogli još jednom razmotriti uzimajući u obzir ne samo situaciju u Velikoj Britaniji, već i u drugim zemljama, te da se pobrinimo da razmjena podataka se doista pozabavi e, potencijalom za e, prevarne glasove ili evidentiranje. Koliko ja shvaćam, veleposlanstva u drugim zemljama vrlo često se koriste za registraciju glasača i za samo glasanje. I to se činilo da je dosta dobro funkcioniralo i ukoliko je to jedan dio procesa koji već dobro funkcionira. Zbog čega to mijenjati? Zbog čega izbaciti? Druga je stvar, pitanje uvođenja prava glasanja na europskim izborima za sve europske državljane koji žive van Europske unije. Pretpostavljam da bih ovdje zapravo istaknula pitanje da li se dostatno razmotrilo pitanje dvojnog državljanstva. Određeni vremenski rok postoji što se tiče e, prijave stranih državljana i mislim da smo to razmotrili, time smo se bavili u referendumu, gdje je ovo pravilo 15 godina značilo da svi koji žive van Velike Britanije zapravo ne mogu sudjelovati u referendumu. I to smatram da je bio dobar pristup. Tako da vjerujem da trebamo uračunati to i razmotriti neki oblik postavljanja vremenskih ograničenja. Jer postoje osobe koje su odlučile živjeti u drugoj zemlji doprinose tom gospodarstvu, tom načinu života i zbog čega bi tada oni trebali ni na koji način utjecati na događaje u Europskoj uniji ili njenim državama članicama. Treće, se ne tiče vašeg popisa, ali radi se stavku nakon njega i bavi se pitanjem usklađivanja minimalne dobi glasača od 16 godina. Po meni, a to se pravilo na referendumu u Velikoj Britaniji, glasanje je vrlo važno pravo i isto tako obveza, što ja u potpunosti podržavam. No, istaknula bih da ukoliko mladi ne razumiju narav politike, neće razumjeti niti aspekti pitanja s kojima se suočavaju. I to zapravo počinje narušavati ovo pravo i ovu obvezu što se tiče kvalitete njihovog sudjelovanja. Za kraj bih samo još dvije stvari spomenula kojima se izvješće nije bavilo. Svjesna sam da imamo jedan prijedlog e, vezan uz napuštanje Velike Britanije prije izbora 2019. da se formira 73 mjesta u parlamentu za nadnacionalne političke stranke. Zanima me da li bismo možda gospodine Lajne na tome mogli čuti komentar i da li biste nam mogli reći što o tom mislite. I za kraj, pitanje nacionalnih referenduma. Koliko se sjećam, gospođe Harms iz zelenih, prije par mjeseci ona je zatražila da se tako nešto zabrani. Sada smo isti poziv čuli od gospodina Junkera u proteklim danima. Smatram da ukoliko govorimo o izborima, ukoliko govorimo o glasanju, moramo se pozabaviti i pitanjem referenduma. Hvala. Hvala vama prešla bih na gospođa Mariju Suru. Hvala vam, kolege. Ja sam zastupnica za Kataloniju u španjolskom parlamentu e, zbog toga što je moja katalonska stranka željela zastupati 27% doseljenika koji sačinjavaju katalonsko stanovništvo. U Kataloniji zajedno živimo u skladu u duhu mira i međusobnog poštovanja. Sučavamo se zajedno sa svim izazovima i ne mislimo da asimilacija nudi posebna rješenja. Jednostavno moramo u skladu živjeti zajedno i međusobno se poštivati. Zbog toga pozivam Europu da poštuje pravo, prava doseljenika da glasaju. Prije svega zbog toga što je glasanje vezano uz državljanstvo pojedinaca, ne samo uz njihovu nacionalnost. I ovom globaliziranom svijetu i novoj Europi u kojoj svi sudjelujemo, smatram da je ovo trebalo jasno reći. Također, E, radi se o načinu borbe protiv ksenofobnih i rasističkih argumenata koje lažno upiraju prstom u doseljenike i imigrante i njih okrivljavaju za sva svjetska zla, jednostavno zbog toga što ni oni ne mogu pristupiti glasanju i zastupati svoja vlastita stajališta. Nažalost, vidjeli smo što se i u sad događa s takvim pristupom. Smatramo da bi Europska unija trebala predvoditi, imati proaktivnu ulogu i sudjelovati u ovom pitanju ljudskih prava, ksenofobije i rasizma. Smatramo da je pravo na glasanje nešto što bi iznimno pomoglo našim naporima u tom smjeru. Želimo imati puno demokratsko sudjelovanje svih građana jer svi smo sastavni dio ove nove današnje Europske unije i želimo isto tako sudjelovati u toj Europskoj uniji u pokušaju izgradnje bolje budućnosti za sve. Hvala vam, Filip Mau. Zahvaljujem, predsjednice. Samo bih rekao da sam ja belgijanac, frankofoni, par komentara što se tiče predloženog teksta. Postoji cijeli niz odredbi koje se mogu smatrati dobrim demokratskim praksama, no mislim da nema prepreke u tim prijedlozima primjerice za provođenje jednakosti i transparentnosti u političkim kampanjama, e, zabavljanje problemom rodne raspodjele i tako dalje. To su sve stvari koje ne bi trebalo predstavljati problem. Smatram također da je važno da svi oni koji budu izabrani u Europski parlament predstavljaju stanovništvo, no u skladu sa jednim zajedničkim kompletom pravila. I tu konkretno mislim na Prag. Prag koji određuje da li netko može dobiti mandat ili ne. To smatram da je vrlo važno. A za to je također potrebno provesti široke konzultacije. Kada s kakvim postotkom glasova možete biti izabrani. Što se tiče odaziva, moja zemlja iznimka nije jedina možda zemlja, ali glasanje na izborima je obvezno, tako da je odaziv manji problem nego u drugim europskim zemljama. Možda je to naš način da se ljude zainteresira za europske probleme. Nadalje, Spomenuli, spomenuli smo ljude koji žive u inozemstvu. Po meni to je važno jer postoje zemlje u kojima se europski izbori održavaju vrijeme, u isto vrijeme kada i drugi izbori i moguće je pretpostaviti da dođe do određenih problema u tome. I tu bi trebalo doista uskladiti stvari, čisto kao jedna preporuka. Zatim imamo glasačku dobu od 16 godina. Tu smatram da sve naše zemlje mogu donijeti same o tome odluku de, de l'âge de voter dans l'État national, ça paraît quand même euh, difficilement soutenable. Nadalje, teško bi bilo podržati bilo kakvo smanjenje prava samih nacionalnih država. Dvojno državljanstvo, to je jedan od ovakvih problema i građani sa dvojnim državljanstvom mogli bi praktički na, izbori, na europskim izborima glasati dva puta. Dakle, to je nešto što moramo kontrolirati, na neki način regulirati i uzeti u obzir da li bi taj problem višestrukog glasanja mogli na neki način riješiti, čak i ako broj ljudi s takvim pravom ne bi imao velik utjecaj na ishod izbora. Također u Belgiji se trenutno, kao i možda nekim drugim zemljama, vodi rasprava o elektroničkom glasanju, internetskom glasanju ili glasanje putem posrednika, gdje se otvara cijeli niz problema o kontroli takvog oblika glasanja Dakle, u smislu konzultacija mislim da moramo pokušati pronaći zajedničko prihvatljivo rješenje, a uspostava pravila koje će predstavljati dobru demokratsku praksu mogla bi biti e, obećavajuća praksa. Hvala. Hvala vam, gospodin Jaroslav Vremski iz Poljske. Hvala. Smatram da je ključno pitanje na koje moramo odgovoriti uzrok slabog odaziva na europskim izborima. Smatram da naši građani Europsku uniju smatraju jednim tijelom odvojenim od lokalnih problema u državama članicama. Bez obzira na to da li je to točno ili ne, to je poimanje građana. Dobar primjer je način na koji Europska komisija primjenjuje pravilo žutog kartice, žutog kartona. Dakle, tako nešto je teško u nacionalnim parlamentima provoditi i kada mi žuti karton odbijemo, trebali bi, oček, bismo očekivati veće poštovanje rada nacionalnih parlamenta. Danas se time nismo bavili, no znam da u slučaju izravnog izbora predsjednika Europske komisije je dolazilo do određenih situacija. Problem odnosa sa Briselom je nešto što također utječe na slab odaziv na izborima. I utjecaj europskog parlamenta, odnosno odnos Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta treba biti poboljšan kao i njihova suradnja. Odaziv na izborima neizravno utječe na politiku i mogli bismo reći da izravni izbor predsjednika Europske komisije nije nešto što će povećati odaziv na izborima, već će upravo doprinijeti većim ovlastima samog predsjednika komisije. Možda je to način na koji će se stvari razvijati u budućnosti, no u kontekstu prevladavajućeg euroskepticizma i rasta nacionalističkog razmišljanja, takvo rješenje po meni je kontraproduktivno. Zapravo dovelo bi samo do potkopavanja europske kohezije. što se tiče usklađivanja izbornih kalendara s rokovima za podnošenje glasačkih popisa ili pitanja glasanja iz inozemstva ili korištenja zajedničkog logoa. sve te inicijative su prihvatljive, no moramo razmotriti da li je to ono što nam je doista potrebno jer trebali bismo se razmotriti načelo jedinstva u različitosti, a veća razina jedinstva moramo vidjeti da li bi bila pozitivnija ili negativnija. Gospodin Noćev iz Luksemburga, hvala vam, hvala što ste stavili na dnevni red i ovu temu kako biste nas podsjetili koliko je ovaj zakonodavni postupak važan. Nacionalni parlament u Luksemburgu cijeni što Europski parlament nije odlučio se za proces jednoobraznih postupaka koji zanemaruje nacionalne specifičnosti, dok s druge strane smo se složili da nakon 40 godina moramo raspraviti određene izmjene prilagodbe, ne bih rekao promjene jer ne smatram da se radi o stvarnim promjenama. Za mene osobno vidljivost europskih političkih stranaka je nešto što je važno, no isto tako znam da u nekim zemljama nekolicina stranaka pripada istoj političkoj grupaciji što može predstavljati probleme. Gospodine Leinen, spomenuli ste e, rodnu jednakost kao važno pitanje. Prošli tjedan u našem parlamentu smo izglasali zakon gdje izborni popisi za europske izbore moraju biti 50-50 ukoliko želite e, dobiti puno javno financiranje izbora. Dakle, to mislim da je u mojoj zemlji dobar korak prema naprijed za bolju e, zastupljenost rodova. Bilo bi također zanimljivo, ako mogu postaviti pitanje, rasprava špicen kandidatima. Postavljam da vijeće nije osobito sklono tome, pa me zanima koji je stav u Europskom parlamentu, imamo li kakve rasprave u Europskom parlamentu na tu temu i ideju špicen kandidata. Hvala. Maybe if I add also... Samo bih još dodao, u moje zemlji također imamo isto pitanje više strukog glasanja, jer imamo velik broj građana sa dvojnim državljanstvom i su sam se sa velikim brojem ljudi, čak i prijatelja koji su mi rekli da su po dva puta glasali, što baš nije zakonito i mislim da se time moramo pozabaviti i bolje nadzirati. Uh, thank you very much, uh, Mark. Uh, Hvala. A sada gospođa Pereira. Hvala gospođo predsjedateljice. Srdečno vas pozdravljam. I na ovu temu čuli smo već razne izjave, također i mnogo toga o razlozima za nisku stopu odaziva na izbore teško je pronaći zajedničko rješenje za postojeće probleme. Međutim, moja stranka i druge stoje za Europu, dakle trebali bismo e, tu biti i e, suglasni da nam za Europsku uniju treba veća legitimitet, da treba pojačati vidljivost europskih stranaka. U pojedinim zemljama Mm, susrećemo se sa različitim situacijama. U mojoj zemlji primjerice mnogi prijedlozi o kojima je ovdje riječ e, zahtijevali bi da se u Španjolskoj reformira izvorni zakon. Međutim, zahtjev za takvu reformu ne može dati samo jedan e, klub zastupnika e, nego moramo imati puno veću masu. Dakle, moramo uzeti u obzir i one temine norme koje imamo u našim demokratskim sustavima. E, potom i upravo smo proveli reformu određenog aspekta izbornog prava, ali za tajne reforme potrebna je veća podrška. Potom bio je i zahtjev vezano za izmjenu odredbe o e, dobi za pristupanje izborima. Međutim, e, tu to nije prihvaćeno, pojelo bi potreban puno širi konsenzus, puno šira institucija. Dakle, mi smatramo da prvo trebamo voditi načelnu raspravu i vidjeti e, što je ono zajedničko, što ovdje možemo pronaći. Hvala. A, e, Hübner e, Gospođa je e, otišla. Evo sada riječ ima gospođa Marija Trentafu. Nadam se da sam ispravno izgovorio. Evo, izvolite, imate riječ prije nego što odete. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Dobro ste izgovorili prezime. E, dobar dan svima. Ovo je vrlo važna tema. E, ne samo da ovdje govorimo o izbornom zakonu, nego također i rasprava koju vodimo o tome, rasprava u kojoj sudjeluju i zastupnici i predstavnici građana Europske unije. Zašto govorimo sada o izmjeni europskog izbornog prava u Europskoj uniji? Zašto danas? Danas Europska unija ostavlja dojam da se polako raspada, da ne funkcionira dobro. Moramo imati na umu da izborno e, zakon e, polučuje rezultate i to ne samo u brojčanom obliku, ne samo u, u obliku kvota, nego da je tu riječ zapravo o političkom rezultatu. I stoga mi kao europljani moramo podržavati one postupke i one zakone koji omogućavaju bolju participaciju i ravnopravnu participaciju na izborima. Kada sam pročitala prijedloge, povisla sam imate vrlo zanimljivih prijedloga i mislim da e, naše namjere kada je riječ o tehničkim poboljšanjima su dobro izvedive. Vjerojatno ćemo moći se složiti s nekim točkama. Međutim, e, prije toga moramo sagledati i druge probleme s kojima se Europska unija danas suočava. Svi prije mene govorili su o niskoj stopi odaziva na europskim izborima. Nije lako naći odgovor na to pitanje. Nije lako niti reći, a zaboravimo to i pogledajmo koje tehničke promjene se mogu napraviti, pa Može njima dobijemo veći odaziv. Međutim, ja imam dojam da ovdje moramo biti vrlo veliko dužni, da moramo veliko dužno razmotriti kako se to izgleda, kakav je postupak na europskim izvorima. Međutim, ovo je trenutak da u kojem eh, s građanima koji žele biti dio europske, eh, o obitelji, da to je omogućimo. vrijeme je da razmotrimo i ono što stoji u akiju. Nije ovdje riječ samo o tehničkim ili sadržajnim E, pitanjima izbornog prava, moramo govoriti i o migracijskim pitanjima, moramo govoriti i o budućnosti Europske unije. to su sve dodatne teme o kojima možemo i trebamo razgovarati. Mm, dakle, ne želimo ovdje reći da transparentnost ili jednakost, jednako vrijednost glasova nije važno, da rodna jednakost nije važna. Međutim, ja bih htjela vidjeti što je sa ženama e, e, i u zapadnom e, dijelu svijeta. I mislim da većina nas koji smo ovdje zna da i prvi uzrok smrti među ženama nije rak, nego nasilje e, u obitelji, izloženost nasilju e, partnera. Ne možemo ovdje rješati samo politička pitanje. Vježno je da imamo iskren dijalog, da participiramo u onome što se događa i da pronađemo e, o rješenje i da budemo odgovorni u traženju rješenja. Naravno, možemo ovdje pogledati tehničke detalje i vidjeti je li uistinu dobro da imamo e, jednako vrijednost glasova, da imamo jednaka prava, ali mislim da prije toga treba provesti puno važnije političke promjene, esencijalne promjene, a tek onda možemo govoriti o e, politehničkim tehničkim detaljima. Jer ovo što je ovdje predloženo nije e, nužno samo e, pitanje politike. Sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja ovdje predstavljam odbor za europska i vajsko-politička pitanja Poljskog parlamenta. I mi imamo vrlo negativno stajalište vezano uz prijedlog. 20 e, glasova smo imali za kritičko mišljenje, jedan protiv. To pokazuje da u Poljskom parlamentu vladajuća stranka kao najveća stranka E, dijeluju prvo takvo mišljenje. E, potom, e, pitanje je međutim koje smo postaviti odakle dolaze takvo stajalište. Nije riječ ovdje pitanje, nije, ovdje riječ o mm, izbornom zakonu, o zakonu koji će uređivati europske izvore. U Ujedinjenoj kraljevini imali smo referendum o Brexitu, odaziv je bio iznimno visok, 70%, a i to mm, ne možemo reći da je upravo ovo mm, doba veliki formalnost bilo krivo za to nego riječ je o teme koja je bila ljudima zanimljiva Bojim se da europski izvori ne privlače građane jer se Europska unija bavi pitanjima koja nisu od velikog interesa za građane Europske unije, nego e, to su teme koje su ponajprije od interesa za europske političare. I tu postoji ta određena distanca udaljenosti od onoga što građane zanima. I to je problem Europske unije. Nije problem u tome što logotip europskih e, stranačkih klubova ne stoji, ni otisnute na glasačkim listićima ili zato što ne postoji e, utvrđeni minimalni pragovi ili standardi vezano za e, registriranje birača. Mislim da sve to nema utjecaj i neće imati utjecaj na odaziv birača na izborima. Stoga pozabavimo se ovdje s jednim ključnim pitanjima Europe i tada ćemo imati veći odaziv na izborima. Hvala. Ima li netko tko se želi još javiti za riječ? Kolege iz Europskog parlamenta, želite li se javiti e, na ovu temu? Nitko se ne javlja. Dobro, da mogu zaključiti raspravu na ovu temu. Dakle, ovime zaključujemo raspravu, stoga dajem prvo riječ kolege, a potom ću ja reći još nešto o ovome. Hvala. Hvala na vašim iznesenim mišljenima, stalno komentarima. E, nama je vrlo važno da čujemo kako je mišljenje, vaše mišljenje, kakva je vlada atmosfera i da može se reći dobro izborno pravo ne može zamijeniti dobro vođenje politike. Mnogo su sada reći zašto se bavimo izbornim zakonom ako se ovdje suočavamo sa drugim problemima poput migracijske, izbjegličke krize, migracijske krize, fine, gospodarske krize. E sada ne možemo ovdje reći ili jedno ili drugo. Potrebno nam je oboje, treba, potrebna nam je dobra politika, ali podjednako tako treba nam, potrebna nam je i dobra demokratska e, praksa, kao što je to kolega iz Belgije i rekao. Dakle, e, treba nam dobra politička praksa, kada je riječ o demokratskim izborima kako bismo imali dobru e, dobru instituciju. E, I naravno, kolege iz nacionalnih parlamenta kao i većina građana poneprije se fokus stavljaju na probleme a manje e, stavljaju fokus na to pod kojim uvjetima će sudjelovati na europskim izborima 2019. godine, no nije sada dobro reći ili jedno ili drugo, jedno je važnije nego drugoga. važno je da imamo dobro izvorno pravo jer građane pozivamo da sudjeluju u tom demokratskom procesu i imamo europsku razinu sa odgovarajućim zakonodavstvom i propisima. tjedan za tjednom, mjesec za mjesecom, kada vidim e, kako se održavaju sastanci u Strasburu, e, kada vidimo koliko e, toka koliko, koliko propisa odlučujemo u Europskom parlamentu, onda mislim da ako pozivamo građane da izađu na izbore, da moraju imati mogućnost da biraju one koji najbolje mogu zastupati njihova mišljenja šta. a sad ako vidimo određene tendencije protiv e, neliberalne demokracije, kada vidim što, se tu, što bi se tu sve iznenada moglo pojaviti, glava me boli od toga. I e, stoga moramo imati dobro izborno pravo. I imamo dovoljno e, zastupnika u Europskom parlamentu koji su dobili parlament e, zbog protesta kao motivacije za izlazak građana na izbore koji su time dali do znanja da protestiraju protiv sustava. Rekao je ovdje netko da E, ovdje možemo, pa treba potrebna prilagodba. Da, ovdje imamo zakon iz 1976. godine. Ako netko želi ostati pri tom zakonu iz prošlog stoljeća, nemam ništa protiv toga, ali i ja to ne želim. Mislim da i zakoni moraju pratiti razvoj Europske unije i reflektirati ono što se e, događa. Dakle, mislim da zapravo ovim E, otvorio cijeli niz e, pitanja koje su postavljena. Čuli smo kritične glasove da se trebate zabaviti drugim važnim pitanjima, migracijama i slično, te konta izbornim pragom, ali mislim da je to, da, su ti komentari e, ne drže, vodu. neki kolege su Mm, među ostajima i kolega Zobalis e, slično su iznali e, dvojbe vezane za harmonizaciju, ali ono što mi ovdje radimo nije harmoniziranje e, izbornog prava. Ono što pokušavamo napraviti jeste imati jedinstvenu europsku praksu i na mnogim područjima mi smo u EU uveli minimalne standarde, minimalne standarde kada je riječ o zaštiti okoliša, zaštiti potrošača, želimo ih uvesti na drugim područjima. Čak imamo i zajedničke standarde za europske stranke E, imamo europski statut za e, europske stranke, imamo statut za članove i zastupnike Europskog parlamentu, ali nemamo nikakav statut kada je riječ o europskim izborima. Pa to je pomalo skurilno. Dakle, i za nas, toliko toga smo napravili um, na mnogim područjima, ali evo na ovom području mi smo još uvijek na onome što je utvrđeno 1976. godine. Mi ovdje ne harmoniziramo ništa, ne želimo uh, objediniti sve, ali želimo prilagoditi neke aspekte um, koji e, i to u onim aspektima koji proizlaze iz naših zajedničkih utvrđenih vrijednosti. Evo, mislim da to ujedno djelomično odgovara i e, komentar kolega Cubalesa. E, jedinstveni u različitosti, da, zemlje članice će biti i ostati onakve kakva je kultura u tim e, zemljama članicama. Neće se tu ništa objediniti i postati jedinstveno. Mislim želimo prilagoditi. Gospodine gospodin Roleć, dakle ne obvezujuća pravila, nego samo pravila koje se možemo ili ne moramo pridržavati. Dobro, to je vaše mišljenje, međutim u Europskoj uniji mi smo također i e, zajednica prava, zajednica Um, zajedničkih propisa i nekada je dobro imati zajedničke propise, imati zajedničke uvjete i ono što mi ovdje biramo jeste jedan europski parlament E, u kojem prema Lisabonskom ugovoru e, zastupnici e, nisu predstavnici zemalja članica, nego predstavnici građana Europske unije. Dakle, jednom kada postanemo član zastupnik u Europskom parlamentu, zastupamo sve europske građane, ne nacionalne države. Znam da će da netko odmahnuti glavom, ali to je onako kako stoji zapisano u ugovorima. Naravno da <clears throat> donosimo sa sobom i interese e, zemalja s kojih dolazimo, ali zakon Europske unije je zakon Europske unije, a ne zakon Njemačke ili bilo koje druge zemlje. možda će to je netko e, teže prihvatiti, ali to je tako i nadajmo se da će to tako i ostati. U protivnom možemo to zaboraviti. E, onda možemo još pretvoriti u Europsko vijeće ili UN ili neku drugu organizaciju. Što mogu još reći, gospođo James, hvala, hvala na ovom konstruktivnim e, komentarima, vrlo zanimljivo. Zanimljivo da UKIP kaže da nema jamstva, ne može dati e, jamstvo za liberaciju da će jedine kraljevina 2019. stupiti iz Europske unije. A, niste više u UKIP-u. Onda ispričavam, nisam, nisam, e, nisam nisam u tijeku događanja, dobro, ali Rekli ste nešto točno. Kada ste rekli ste da nam je potreban e, popis e, birača i popis birača koji mora biti utvrđen prije izbora. Dakle, prije izbora moramo znati tko ima pravo izaći na izbore i Ujedina Kraljevina je tu istino uzorna i rekao sam vi ste e, među prvi, među prvima koji utvrđuju e, popis birača, objavljuju popise kandidata i slično, ali znamo da postoje zemlje u kojima se to događa neposredno prije izbora. I onda naravno nastaju greške, greške kao primjerice da netko dva put izlazi na izbore, e, da se ne može provjeriti tko, koji je birač, gdje registriran, koliko e, E, državljanstava ima. I upravo zbog te kratkoročnosti u pojedinim zemljama dolazi do situacija u kojima pojedini e, građani dva puta djeluju. E, neki će reći bolje nego da uopće ne glasaju, ali nije ni ovo dobro. Dobro, nije to sada nešto što se što je, što je postalo pravilo, ali evo, htio sam to samo reći. Dakle, mi smo ovdje rekli rok 8 tjedana, prvo smo rekli 12 15 tjedana, smo se složili oko kompromisa osam tjedana prije održavanja izbora. To je dosta kratko, pogotovo u velikim e, zemljama gdje imate veliki broj e, birača i imate drugačiji sustav izbora. A sada e, pristup, e, dakle kako pristupiti izborima ako ste građani Europske unije, ali ste u trećoj zemlji ili izvan Europske unije. I ako ste tamo e, ili se slučajno u inozemstvu u trenutku kada se održavaju izbori. Mi smo za to da i oni dobiju pristup e, izborima. E kako to sada napraviti? Kako to napraviti ako netko cijelo vrijeme boravi vani a i ne vraća se doma, da li tu uvesti nekakvu granicu, vremensku granicu ili ne? Da, e, da, do prijedloga. E, sada ja, izbori pravo s u izborima sa 16 godina. Znali smo da to neće proći, ali možda Europsko vijeće može još jednom ponijeti zagled za to preispita. Mi mislimo da mladi ljudi sa 16 godina su itekako u stanju dati svoj glas, oni su danas vrlo rano zreli i trebali bismo ih pozvati da se što prije uključe u oblikovanje europske povijesti. Nadalje, E, podjednako smo iznijeli svoje mišljenje o elektronskom glasovanju. Stoga poziv zemljama članicama da to razmotre. Estonija se bavi već tim pitanjem i drugi već to upravo testiraju. E sad ako će se pojaviti problemi sa sigurnošću podataka ili pitanje vezane za manipulaciju glasova, onda bi to možda bilo rješenje. A sad ako pogledamo izbore u SAD-u gdje imamo ponovno prebrojavanje glasova unato unatoč automatiziranom sustavu um, broja prebrajanja glasova, onda je pitanje koliko da sigurnosti može donijeti. Kolega Maru iz Belgije je potom podjednako tako rekao da nam treba um, minimalni prag moram reći da je 26 zemalja, čisto činjenično ili zakonom propisano, imaju minimalni prag, dvije zemlje nemaju, znamo da su to Njemačka i Španjolska i da, kod nas su u parlament e, mandat dobili kandidati e, koji gotovo da su, nisu niti dobila puno glasova, dakle Onda imate one koji su došli sa 0,7% e, ukupno danih glasova, a u drugim zemljama imate mandatare koji su morali prikupiti 700 tisuća glasova, e, onda to vidite zapravo kako to rezultira. Dobro. Gospodin Žingovski iz Poljske nadalje rekao je da građani da građani možda zbog drugih problema ne izlaze na europske e, izbore. A sada uvijek će biti drugih problema. Europa će uvijek biti problem zato što je e, na, e, puno udaljenija od e, vječnice u domovini ili glavnog grada e, domovine. Zapravo to vidite i u SAD-u koliko je Washington kao glavni grad krivac za sve. Tako je i Brisel krivac za sve. Može spravo, može ne spravo, može se samo koristi kao žetveno janje za sve druge probleme za koje Brisel uopće nije kriv. Stoga ja sam mišljenja da ćemo taj hendikep uvijek imati kada govorimo o europskim parlamentarnim izborima. Kolegica iz Katalonije Mm, govorila je o tome da mm, izborima mogu pristupiti svim, a ne samo građane Europske unije. I zaista 30 e, milijuna glasača su oni koji žive u Europskoj uniji, nemaju e, državljanstvo jedna zemlja članica Europske unije, dakle su iz trećih zemalja. E sada, pitanje je trebalo vidjeti mogu li svi oni pristupiti i sudjelovati u izborima u pojedinim zemljama i postoji mogućnost da oni sudjeluju ne na lokalnim izborima na nacionalnoj razini, ali Razgovarali smo o tome, no nismo se mogli suglasiti oko toga kada je riječ o europskim izborima. Evo, nadam se da sam uspio dati odgovore na neka od vaših pitanja i mislim da Gospodin Žinovski, e, kaže se u Europi vlada demokratski deficit. To je matra koja se toliko često ponavlja, iako nije točna. I kada je riječ o europskim parlamentarnim izborima, kada je riječ o europskom parlamentu, ne znam gdje je tu demokratski deficit. Mi smo svi izabrani u općim jedinstvenim europskim e, izborima Isto tako kao što smo i za nacionalne parlamente imali opće e, izbore i stoga e, imamo e, i u Europskom parlamentu smo podjednako legitimirani donositi zakone kao i naše kolege zastupnici u nacionalnim parlamentima. bilo bi lijepo kada bi više ljudi izašlo na izbore, ali legitimacija, legitimnost je E, zastupljena. Mi smo transparentni, naši sastanci su e, javni, otvoreni za javnost, prikazuju se na internetu, postoje sjednice parlamenta koji su zatvoreni za javnost, stoga u Europskom parlamentu ne vidim deficit, e, demokratski deficit. Možda ne mogu reći ni da postoji informacijski deficit, jer danas se možete posvuda informirati i dobiti informacije, ali e, nedostaje određena poveznica. To zakazuju i stranke koje e, su trome u pogledu transformacije e, i kada, koji su trome kada je riječ o tome da se e, informacije sa europske razine prenesu i na nacionalnu razinu. Logotip europskih e, parlamentarnih stranaka i njihovo stavljanje na glasačke listiće možda će biti signal, simbol, simbol i pridonijeti tome da radimo zajedno, da zajedno definiramo dodatnu europsku vrijednost. Evo, toliko s moje strane, gospođo Hübna. Hvala. Hvala. Da, htjela bi se samo kratko osvrnuti na neke od aspekata koje mislim da bi trebalo pojasniti. E, dakle, ovo što su neke kolege neki kolege iz nacionalnih parlamenta, parlamenta na, rekli. E, zašto, čemu nam ovo? Zašto nam ovo treba? Filip e, Maro je rekao riječ o kvaliteti europske demokracije. Da, ali ovo nam je potrebno jer članak 223.1 jasno kaže da Europski parlament treba izraditi nacrt koji utvrđuje proceduru er, europskih izbora. Dakle, pitanje je hoćemo li imati režim koji će se temeti na zajedničkim načelima ili ćemo imati režim koji će biti jedinstveno svim europskim e, zemljama članicama Europske unije. Mm, hoćemo li imati režim koji će bolje, bolje mm, mm, biti bolje usklađen sa načelima i potrebama zemalja članica, onda ćemo uzeti e, režim, izvojni zakon koji će se temeljiti na zajedničkim vrijednostima, koji će nam pružiti veću mogu fleksibilnost u očuvanju i zadržavanju nacionalne te tradicije. E, moramo imati međutim i na umu da po u ovom zakonodavnom aktu postoje pitanja koja po našem mišljenju treba biti obvezujuća, međutim da je tu, sad, je sadržan cijeli niz preporuka, jer kaže da zemlje članice će mogu razmotriti e, kako će se to dalje razvijati u budućnosti. E, hoće li 16. E, godine se pristupiti izborima. To je nešto što već imamo u Austriji, a mi smo to dali kao prijedlog. Nešto to trebamo razumjeti. I kolegica je ovdje rekla, mladi ljudi moraju dobiti taj osjećaj da je to dio njihove odgovornosti, da izađu na izbori. Ne samo da uživaju u toj slobodi, da mogu slobodno odlučivati, nego da je to i ob njihova obveza da izađu na izbore. I to su signali koje želimo poslati za budući razvoj. E, nadalje, želim također da imate na umu da ono što smo mi u konačnici predložili jest također nešto što je izraslo e, kao kompromis, e, veliki kompromis nakon e, mnogih rasprava i to ne samo sa osam e, klubova ovdje u parlamentu, nego sa 300 i nešto e, nacionalnih stranaka. Dakle, mi smo pokušali znači, postići kompromis ne samo unutar klubova e, u Europskom parlamentu, nego također u razgovoru sa nacionalnim predstavnicama uzeti u obzir i ove upravo nacionalne sadržaje i neki od nas su rekli da zapravo imali to iskustvo da nekoliko puta sudjeluju u europskim izborima, međutim u ime demokracije ono što moramo napraviti jeste postići jednakost u izborima, jednako pravo da se u isto vrijeme svi znaju tko će biti kandidiran, e, kandidiran za um, europske izbore, a ne da u jednoj zemlji tri mjeseca prije izbora uh, se sazna tko je kandidat, a ne e, da u pojedinim zemljama e, građani tek dva tjedna prije održavanja izbora saznaju tko je e, kandidat za kojeg mogu glasati. Stoga e, to je bio povod zašto smo mi dali prijedlog da moramo imati zajedničku normu i nismo rekli sada 12 tjedana, zvatili smo da nam je potreban na kompromis koji će omogućiti da svi osjećaju, da budu svi zadovoljeni. Mi smo ovdje u istinu e, pokušali uzeti sve u obzir. Znamo da ovo neće automatski dovesti do većeg odaziva na izborima, ali ako građani vide da će izborni postupak im ponuditi više informacija, da imaju e, pravo da stupe u kontakt, dobiju više informacija o osobi koja je kandidat za izbore. Ako se dobije informaciju o tome kojoj političkoj stranci pripada, kakav je taj politički program te osobe, onda mislimo da će sve to pridonijeti e, našem cilju, e, da će se ne uključiti, a neće ignorirati ovaj e, izborni postupak. Ovdje se govori o dobrim demokratskim praksama, o kvaliteti demokracije. I dozvolite samo riječ ili dvije nekoliko vrlo specifičnih stvari. Ovaj zakon će zaživjeti, nadajmo se, ove godine. E, nadam se da ćemo ove godine napredovati i dalje sa samim postupkom istupanja Ujedine kraljevine iz Europske unije. Ne znamo hoće li se to uopće dogoditi, ali to naravno um, e, povlače za sobom i odluku o preraspodjeli glasova, slobodnih glasova u Europskom parlamentu. To je odluka koju treba donijeti bolje prije nego kasnije. Međutim, to je dodatan izazov i mi smo otvoreni i spremni za rasprave, rasprave također i e, s nacionalnim parlamentima kada ćete biti u postupku ratificiranja i kao zastupnici e, građanskih građana na europskoj razini mi e, se zažnemo za to također da se u raspravama o budućnosti Europska unija također raspravlja i o tome na koji način preraspodijeliti slobodna mjesta u Europskom parlamentu. Evo samo jedan prijedlog da mi ne namećemo nego predlažemo, a to je otođivanje dana održavanja izbora. Imamo različite tradicije u e, pojedinim od zemlje do zemlje članice. E, dakle, jednom je ponedjeljkom, drugom je petkom, u trećim je zemljama nedjeljom. To se pretvara zapravo u europski izborni tjedan i mi tu zapravo ne želimo ništa mijenjati. E, ali prijedlog je bio ne bi li se mogli, izbori mogli održati jedan dan. Primjerice ne, da se nedelja posle podne kako bi se onda i rezultati izbora mogli objaviti jednom. Dakle, to je harmonizacija koja je predložena. I kao posljednje vezano za ove um, špicen kandidate, odnosno uh, prve kandidate na popisu. To je vrlo osjetljivo pitanje, osjetljivo pitanje i u raspravu koju smo vodili sa vijećem. na posljedku smo zapravo shvatili da ovo nije pravo mjesto pravno gledano za e, rješenje tog pitanja. Ali ako pogledate europske političke stranke, zračke obitelje, onda ćete vidjeti da zapravo u svojim institutima sve one imaju takav ili sličan e, postupak. Dakle, i imamo takvo što i na europskoj razini, iako to nemamo ovdje u statutu Europskog parlamenta, ali postoje određeni elementi koji se već provode, stoga se moramo otvoriti, biti otvoreni i za tako nešto. Ako e, otvoreni za percepciju e, onoga kako se gleda Eh, na europske parlamente. Zapravo ovo je demokratski postupak eh, kroz koji trebamo proći eh, zajedno. Imamo određene obveze koje nam proizlaze iz ugovora Europske unije, ali zajedno sa stare rekao želimo odraditi zajedno sa kolegama sa nacionalne razine jer ti možemo napraviti bolje. Evo, to je razlog zašto danas govorimo o ovoj temi i uistinu mm, molimo i vas da još jednom razmotrite određene aspekte Mm, jeste, je li vaša rasprava doprinjela tome ili uzrokovala da promijenite svoje e, mišljenje? Mm, ovo neće riješiti probleme mm, probleme Europske unije, niti preko noći promijeniti stopu odaziva na europskim izborima, ali mislimo da to može potaknuti e, e, proces i vratiti povjerenje u europsku demokraciju. Evo, time ćemo završiti ovu točku dnevnog reda, to znači e, imate e, nešto više vremena e, do ručka. Možete se upoznati s Europskim parlamentom, a kao što sam rekla, ručak će se održati na nultoj razini zgrade Europskog parlamenta u restoranu a ne, raspravu ćemo nastaviti u tri poslije podne Nas, i prva tema bit će budući institucijski razvoj Europske unije i koji su ustavni putevi prema budućem razvoju.